Dear colleagues, good afternoon. Uvaženi kolege, dobar vam dan. Ispričavam se zbog kašnjenja, a koji eh, je eh, nastupio zbog toga što se preuređuje cijeli parlament pa smo zbog alokacije prostorija je to na ovako daljno mjesto, ali krećemo sa dnevnog reda. Zahvaljujem. Što se tiče priopćenja predsjednika, imam samo jednu najavu, a govori se o trijalogu za uredbu o benchmarku 15.10. Eh, eh, znači trijalog i ondje je postignut eh, velik napredak po pitanju kategorizacije E, mjerila proporcionalnog režima i odredaba za treće zemlje gdje se i dalje radi na e, načelima i ključnim elementima. Ostala su još neka nerešena pitanja, ali manje kontroverzna, kodeks postupanja i tako dalje, u ublaživanje e, i zlouporaba tržišta. Znači sljedeći trijalog 28.10. E, od 4 do 7 podne u Strasboru. E, možemo dakle usvojiti e, zapisnik dnevnog, zapisnik sjednice održane 14. do 15. rujna i 23. rujna. Nitko nema ništa protiv, proglašavam zapisnik usvojenima četvrta točka dnevnog reda i ovdje pozdravljam Daniel Nui na ovom drugom redovnom e, javnom saslušanju raspravi u okviru međuinstitucionalnog sporazuma između parlamenta i središnje banke koji je vrlo važan sastanak jer ne slavimo samo prvu godinu vrlo uspješne cijele priče sa SSM-om, jedinstvenim nadzornim mehanizmom. A, međutim, e, dakle, ovdje se radi na nizu i dalje važnih pitanja koji će još e, se riješiti, znači nacionalne diskrecije i tako e, metodologija i druge ključne stvari, pa evo dajem Daniel e, odmah riječ kako bi nam mogla e, održati svoje uvodno izlaganje, onda ćemo imati e, uobičajeno vrijeme za pitanja. Zahvaljujem predsjedniče, dobar dan predsjedniče, uvaženi zastupnici. Drago me što danas s vama mogu raspraviti o radu Središnje banke u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma. Od posljednjeg sastanka u lipnju E, radili smo na nizu važnih pitanja i drago mi je što mogu sada ovdje izvijestiti o njima. U uvodnim napomenama prvo ću dati pregled razvoja u bankovnom sektoru i spomenut ću neka ključna pitanja na kojima smo radili, a zatim ću detaljnije se pozabaviti e, daljim koracima koji su poduzeti u okviru sveobuhvatne procjene i takozvanih nacionalnih opcija i diskrecionih prava. Pa evo da nešto kažemo o razvoju situacije u bankovnom sektoru. Dakle, banke su i dalje suočene s velikim izazovima, posebice slabom profitabilnošću i, e, i daljnim postojanjem E, loših rizika u, u bilancama, a što se tiče slabe profitabilnosti postoje neka, e, neki znaci poboljšanja u prvom dijelu ove godine, međutim banke se i dalje moraju boriti sa niskom e, stopom u zanimanja za okoliš i nejednakim odnosno s okolišem niskih interesnih stopa i e, slabim e, gospodarskim oporavkom. Nadalje, Loši e, rizici i dalje su veliki izazov bonitetu nekim zemljama, a tu je uzrok niz faktora kao što su loši gospodarski uvjeti, loše bankovne prakse i slabi pravni okvir za povrat duga. E, neke se može riješiti, ali neke su izvan našeg dostupa. Što se tiče rješavanja ovog problema, jasno je da nema jednog rješenja za sve i oni koji donose politike moraju paziti da ne narušavaju poticaje za banke. Europska središnja banka koja je pokrenula e, workstream za ovo pitanje radi s bankama na razvoju provedbi individualnih i posebno prilagođenih e, akcijskih planova. Evo sada kratak pregled ključnih projekata i odluka nadzornog odbora od posljednjeg e, sastanka. Značno je napredovao proces e, SREPA, e, supervizornog nadzora i evaluacije i rad na nacionalnom opcijama i diskrecionim pravima, a to ću se vratiti na to kasnije a nadalje nastavili smo poboljšavati naše interne procese u smjeru veće učinkovitosti i harmonizacije. Početkom ljeta cijela nesigurnost oko grčkog programa je za nas kao i za vas bila u samom fokusu pozornosti. Za grčke banke ovaj razvoj značio je obnovu vrlo intenzivne i stresne epizode koje smo već vidjeli, stoga smo pažljivo pratili razvoj događaja i preupoduzili nadzorne aktivnosti gdje su bile potrebne. Bilo nam je drago što je na e, samitu u lipnju postignut sporazum, a nakon samita sada provodimo sveobuhvatnu ocjenu četiri važne grčke institucije kako bi utvrdili koje su potrebe za rekapitalizacijom. Rekapitalizaciju treba dovršiti do kraja godine, pa je stoga važno da odgovarajuća sredstva budu raspoloživa na vrijeme. Dopustite da sada kažem nešto više o ovom SREP procesu detaljnije. Dakle, ovaj proces utvrđuje za e, svaku banku i instituciju e, zahtjeve za kapitalom prema drugom stupu. U 2015. ECB proveo je SREP prvi puta prema zajedničkoj metodologiji za otprilike 120 najvećih bankovnih skupina u europodručju i ova metodologija osigurava visoke nadzorne standarde koje se primjenjuju na harmoniziran način u cijelom europodručju. Odluka o kapitalu u drugom stupu pripremaju se uzimajući u obzir e, trajne i razvojne rizike kojima se banke su suočavaju obzirom na uvjete na tržištu u europodručju kao što su kreditni i likvidnostni rizik. Drugo, s ciljem e, e, blage tranzicije banaka iz sadašnje kapitalizacije prema e, okruženju prema baze od 3 do 2019. i na kraju održavanje jednakih uvjeta igre E, i u okviru e, SSM-a i u drugim e, velikim jurisdikcijama. Odluka o srepu, u bit će konačno donesena tek krajem ove godine, ali sve, svejedno možemo već sada reći da zahtjevi za kapitalom prema drugom stupu će biti nešto veći nego u 2016. za otprilike 30 bodova prosječno. Što se tiče toga, osim drugog stupa, E, treba će za uvođenje e, bafera kapitala još 20 dodatnih e, kapitalnih bodova. Što se tiče sveobuhvatnih procjena i stres testova, znadete da provodimo sveobuhvatnu procjenu sve banke koja, svih banaka koje su pod izravnim nadzorom središnje banke. I sada pogledajući sveobuhvatnu procjenu 2014. ono što je učinjeno nakon toga, utvrdili smo da je to bilo vrlo koristan alat za poticanje potrebnih, akvi, e, potrebnih akcija za jačanje e, zajedničkog temelja e, u, u kapitalu za bankama koje kod banaka koje su trenutno nedovoljno kapitalizirane i koje prema kvalitativnom rezultatu trebalo poboljšati e, kvalitetu aktive. Naime, utvrđeno je da dvije trećine dodatnih gubitaka iz 2014. E, sve ostalo smatralo se prudencijalnim zahtjevima i e, zahtjevalo je da se poveća rezerva za loše rizike. Mjere koje su poduzele banke su bile razduživanje, restrukturiranje i poboljšanje upravljanje rizikom. A uz to e, poboljšana je transparentnost i dobili smo pristup jednom velikoj količini podataka koje koristimo za jačanje našeg znanja o bankama koje sada nadziramo. Nadalje, SSM je također dobio mogućnost eh, pokrenuti nadzor na vjerodostojan način, znači tijekom cijele 2015. provodili smo novi sveobuhvatnu procjenu temeljem metodologije koja je utvrđena u 2015. Od eh, banaka koje su sudjelovale, eh, a od kojih je pet bilo važno u 2014. i već jesu pod nadzorom Središnje banke, ali možda nisu bile prije uključene u, e, u procjenu. Sada se to provodi i e, sveobuhvatna procjena bit će zaključena u e, studenom i bit će objavljeni rezultati. 2016. u suradnji sa Središnjom bankom EBA i nacionalne nadležna tijela provesti će stres test na cijeloj Europskoj uniji. Još nije utvrđen uzorak banaka na kojima će to biti učinjeno, to će EBA potvrditi a za to e, koristit ćemo metodologiju EBA stres testa, a makroekonomski financijski scenario dati će SRB i EBA, e, a e, napravit će ih u suradnji sa ecb A sada, ako mogu nešto reći o nacionalnim opcijama i diskrecionim pravima ili OND-ovima, kao što sam prošli puta rekla, ovdje imamo niz odredaba e, od kojih e, se može odabrati eventualni alternativni postupak ili opcija, znači ne određenih e, odredaba temeljem diskrecionog prava. Znači OND utječe na cijeli prudencijalni rade i uvođenje novih standarda i definicija i neke također stalne izuzeća od općeg propisa. Znači to može biti i primjena temeljem e, individualne procjene ili na temelju individualnog zahtjeva banaka u smislu e, izuzeća za kapital ili likvidnost, na primjer. Sadašnji rad Središnje banke fokusira se kao prioritet na 122 OND-a koji su pod njeznim nadležnošću, izravnom nadležnošću i nadalje fokusira se na provođenje ONDA za ključne institucije, e, znači nacionalnih opcija diskrecija javne konzultacije e, bit će organizirane u studenom i e, to o nacrtu uredbe ECB-a sa opisom e, općih OND-ova i nacrtom vodiča za korisnika gdje će se prije svega nalaziti specifikacije CRR kriterija koji se odnose na procjenu za svaki pojedini slučaj. Svakako svi privatni javni dionici pozvani su da daju svoje komentare na nacrt pravnog paketa. Ključni principi koji su temelj ovog, ove politike su um, uh, harmonizacija, usklađivanje s međunarodnim standardima i poštivanje legitimnih očekivanja u smislu prethodne implementacije OND-ova na nacionalnoj razini. Također želimo potići visoku razinu konvergencije e, i boniteta e, na, uz odgovarajući podnošljivi trošak. Nakon finalizacije pravnog akta sljedeće godine ECB će se pozabaviti mogućnostu harmoniziranja opcije diskrecije za manje važne institucije. Također treba reći da imamo još 45 OND-ova koji se odnose na makroprudencijalna pitanja ili nisu isključivo e, do, dostupne supervizoru, već e, radi na, odnosno odnose se na nadzorne malja članica, odnosno nacionalnih legislatora, a njima će se nadzorni odbor baviti kasnije kako bi se osigurala e, jednaka pravila igre za sve u cijeloj bankovnoj uniji. Dakle, ove razne opcije za zemlje članice i također fleksibilna implementacija članaka direktive o zahtjevima kapitala E, otežavaju postizanje jedinstvenog e, propisa ili pravilnika i ECB ponekad kao nadzornik mora slijediti 19 različitih standarda što nama kao nadzornicima otežuje, otežava posao i teško je donijeti neke teške odluke o tržištu i bankama. Stoga bi europski legislatori mogli pogledati to kao prioritetni zahtjev s naše, dakle kao mogu s naše strane i znam da ste zainteresirani za ovu temu i rado ću e, vas još osvjetliti po tom pitanju ako vam je to potrebno. Evo zaključno dopustite da kažem da na početku druge godine aktivnosti Središnje banke kao nadzornika naše banke i dalje su e, uglavnom u području niske profitabilnosti u nekim zemljama visokih e, neperformnih rizika kao i nesigurnosti oko globalnog oporavka. Stoga će naš nadzorni rad se fokusirati na očuvanje i E, oporavak e, kvalitativne i kvantitativne adekvatnosti kapitala banaka jer samo dobro kapitalizirane banke mogu podupirati stvarno gospodarstvo, a isto vrijeme ključna institucija prvog stupa bankovne unije, što smo mi, mi moramo ispuniti svoj mandat e, osiguranja istih uvjeta za sve banke u okviru SSM-a uh, usklađivanjem OND-ova i primjenjivanjem harmonizirane metodologije u reviziji evaluacije banaka koje nadziramo. Dakle, uvjerena sam da uspostava SSM-a jest ključno, uh, ključni korak prema jačanju harmonizaciji nadzora banaka u europodručju i drago mi je što ću imati priliku čuti vaša pitanja. Zahvaljujem. Najviše hvala Daniel Nui na ovom uvodnom izlaganju. Istina da smatramo važnim vaše zaključne primjedbe o ova dva glavna elementa vaše aktivnosti. Dakle, pozitivno gledamo na to da dok govorite što je ispravno, da samo dovoljno kapitalizirane banke mogu podržati gospodarstvo. Vidim da je tu doista važna veza, veza za supervizora u, između mikro i makro dimenzije, dakle moramo podržati gospodarstvo i stabilnost svojih banaka. Mislim da to ide zajedno, a drugo što se tiče ove uravnilovke, dakle jednak tih pravila po kojima svi trebaju postupati. Mislim da je to pravi izazov i vjerujte da parlament podržava vaš rad na OND-u, dakle nacionalnim opcijama i diskretnim pravima. Ja imam nekoliko pitanja kao zastupnik predsjednikovog odbora. to se tiče tri uglavnih područja koja ste naveli. Ja započet ću s ovim zadnjim dijelom. o kojoj smo govorili na radnoj skupini o bankovnoj uniji gdje se govori o poboljšavanju metodologije kako bi se potpuno ocijenile svi mogući rizici. Jer to je tema o kojoj se govorilo u parlamentu o sposobnosti da se u potpunosti ocjene kreditni rizici i drugi tržišni rizici, izloženost tržišnim rizicima, dakle u kojoj mjeri rad jedinstvenog nadzornog mehanizma SSM-a ispunjava tu ulogu. A što se tiče OND-a, dakle nacionalne opcije i prava, kao što rekao, u potpunosti podržavamo tu aktivnost. Istina da mislim da bi za parlament bilo važno razumjeti kako to može funkcionirati na transparentan način i jamčiti jedinstven pristup jednoličan pristup. Dakle, bilo bi dobro da nam to podrobnije objasnite. Znamo da ima neki kontroverzi, dakle, taj famozni danski kompromis, dakle, kako izbjeći zatvaranje, odnosno nacionalna pravila i potnosti provesti odredbe SSM-a. To je kontroverzni članak 22. o mogućnosti korištenja određene terminologije Dakle, bilo bi zanimljivo znati kako vaš rad može jamčiti jednaka prava pravila za sve. Što se srepa tiče, mislim da ste nam eh, dali jako važne informacije. tako da neću tražiti dodatne pojedinosti. Ima nešto još zaključno što potiče iz tiska, dakle tiskovinama se govori o jednoj banci, HSH Nordbank i naravno to je bilo bi nam zanimljivo čuti vaše tumačenje tog pitanja i prvog testa ove zakonske odredbe i prvenstveno ovo pitanje niske profitabilnosti. Dakle, eto, ima tu dosta pitanja. Hvala predsjedavajući. Pa kada se radi o ovim jednakim pravima za sve i način na koji e, ocjenjujemo rizik, e, izloženost riziku na tržištu, vidim dva pitanja. Pitanje, dva podpitanja u vašem pitanju. Dakle, naravno, očito je da metodologija srepa je jedinstvena kako bi se napravila analiza tržišnih i kreditnih rizika, dakle i da budu ista, da se jednak postupa prema svim bankama. Naravno sve banke nemaju jednaku izloženost, ali imamo istu metodologiju u svakom slučaju i vjerujem da imamo jako dobru metodologiju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Zatim ima druga stvar, dakle izračun imovine ponderirane rizikom. I validiranje ovih eh, modela donekle heterogeno, dakle imamo 19 eh, država što nije iznenađujuće ima čitav niz dakle, mjera, drugačije se jednostavno postupa. Dakle, sada izrađujemo jednu metodologiju kojom ćemo validirati ovaj jedinstven model koristeći sličnu metodologiju i uvjereni smo da ćemo na kraju dobiti dobru i zdravu situaciju da ćemo moći stati iza modela koji se koristi unutar banaka koje ulaze u jedinstveni nadzorni, koje su pokrivene jedinstvenim nadzornim mehanizmom. Dakle, očito je naravno da ćemo morati odrediti prioritete, jer imamo tisuće modela koje treba ocijeniti unutar zemalja jedinstvenog nadzornog mehanizma. Glede OND-a, dakle nacionalne opcije i diskrecionog prava, jasno je da je teško napraviti to u dosta kratkom roku. Imam, ima još dosta posla kada se radi o o izuzećima za likvidnost ovdje, jer tu imamo pojedinačne slučajeve i ocjene koje treba napraviti. Što se tiče drugih nacionalnih opcija, uspjeli smo doći do prihvatljivih rješenja koja su prihvatljiva za sve i dosta rigorozna na primjer imamo dogovor koji naravno treba biti provjeren, ali imamo sporazum za DTA. Što se tiče onog famoznog danskog kompromisa, bili smo jako podijeljeni. Skoro pola pola, ali no, na jednoj strani je bilo malo više od 50%, a to je ona strana koja je htjela da se to zadrži. Dakle, kako stvari stoje, to će još opstati, ali obje strane su od nas tražile da pristupimo zakonodavcima te da vidimo što se može napraviti. Dakle, kao što sam rekla, mi smo podijeljeni po tom pitanju, neki bi se u potpunosti htjeli toga riješiti, a drugi smatraju da bi kompromis moglo predstaviti izuzimanje dakle, kapitalnih zahtjeva određenim slučajima, dakle to bi bio malo manje rigorozan zahtjev. U svakom slučaju treba ćemo su zakonodavateljima objasniti ovu situaciju. Spomenuli ste banku HSH. Nako, došlo je do curenja informacija glede te banke, u biti to je jedna od brojnih banaka pokrivenih SSM-om koji imaju plan koji je odobrila Europska komisija te koje raspravljaju o dijelama tog plana sa Europskom komisijom i to se radi isto kao što bi se radilo i bez samog jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, to ne mijenja ništa u odnosima između opće uprave, nad, nadležne opće uprave u komisiji i banke. Dakle, mi nismo zaduženi za provedbu i pregovaranje tih mjera. Mi primamo na znanje što se tu događa. I da tu ima nešto što nas zabrinjava, onda bismo mi to rekli stranama u pregovoru, ali to nije nešto se tiče SEMA. Najviše hvala. Prvi govornik je Palbo Zalba sada. Hvala, predsjedniče. I hvala vama, gospođo Novi, što ste došli. Kao što znamo, predviđeno je da opća Znači, da se primjenjuju opće smjernice ssm a Dakle, moje pitanje je sljedeće. Možete li biti konkretni? Koje će biti promjene koje će donijeti glavne smjernice e, Europske bankovne unije i dodatno pitanje da li će to homogeno utjecati na sve banke? Drugo pitanje, unija tržišta kapitala. Mislim da je jedan od glavnih ciljeva da e, se bolje postupa prema malim srednjim poduzećima, tako da me interesuje što vi mislite koji bi trebali biti prioriteti u unitrešta kapitalu, kapitala želimo ostvariti taj cilj. Dakle, da se zabrinuti za neke od mjera e, koje se tiču supervizije koje bi mogle biti donesene. Najviše hvala. Ako sam dobro razumio vaše pitanje, se radilo o smjernicama prema kojima se ocjenjuju banke, dakle to se tiče metodologije srepa. Mi smo prošli kroz tu metodologiju i, odnosno izradi te metodologije, prošli smo što radi svih 19 država i uočili smo različite, dakle, velike diskrepancije i neke odlične prakse glede određenih pitanja u nekim od zemalja, tako da smo izgradili metodologiju SSM-a temeljem najboljih prakse u međunacionalnim nadzornim tijelima. I isto tako imamo e, jasne smjernice od strane EBE e, koje provodimo dakle. Stoga, da, mi koristimo jednaku metodologiju za sve banke. Treba puno vremena, puno napora da se sve, svi elementi, kapitalni blokovi, blokovi koji se tiču likvidnosti, upravljanja rizičnim kapitalom i raznim poslovnim modelima banaka, o profitabilnosti, da se sve to objedini, no sada vjerujemo da imamo na raspolaganju dobru metodologiju i kada to primjenjujemo na različite banke, onda imamo čitav niz horizontalnih poredbi mjerila ocjena i to jako dobro funkcionira. Članovi su zadovoljni e, glede načina upotrebe ove metodologije. Što se tiče unije tržišta kapitala, ispričavam se, nisam zabilježila vaše drugo pitanje, zaboravio sam. Dakle, što se toga tiče, doista podržavamo unije tržišta kapitala. Smatramo da je to doista ključ za podržavanje europskog e, rasta, tako što ćemo učiniti e, raznovrsn, dakle, omogućiti raznovrsnost e, financiranja i kreditiranja i doista mislimo da bi trebao postaviti dugoročni ciljevi s ambicioznom agendom za dodatno djelovanje. Pozdravljamo sustavranog djelovanja koji će popratiti ovaj program. Kao što znate, europski program za sekuritizaciju koji razlikuje bonitetna pravila glede E, standardne sekuritizacije, mi smatramo da to ne bi trebalo biti napravljeno na uštrb jakog regulatornog okvira koji je napravljen nakon na temelju reforme koja je slijedila krizu. Dakle, To bi trebalo biti temeljeno na paljnim zahtjevima za kapital. Također pozdravljamo i e, sustav rješavanja sporova i podsjećamo, dakle koristimo u prigodu da podsjetim da unija tržišta kapitala ne bi bila zaključena bez postojanja e, ribora, odnosno robustnih e, mjera. Eliza Ferreira, izvolite. Hvala vam što ste ponovo došli i hvala na vašoj suradnji s parlamentom i ovim odborom. Moje prvo pitanje tiče se se da prošlog osmog mjeseca senatorica Elizabeth Warren istupila u kontakt sa šest američkih financijskih regulatora te je tražila da se započne no, koristiti u najvećim financijskim institucijama novo regulatorno, e, regulatorni alat koji zove SIPANI i e, u, tu imamo zaštićenu pohranu podataka i obećanje da će ti podaci biti naknadno uništeni što bi moglo to je su pitanje sposobnost regulatora i supervizora da ispoštuju sve svoje zakonodavne obveze koje smo organizirali. A što se tiče, kakva je dakle situacija europskih banaka, vaše uloge supervizora, dakle da li su u kontaktu s američkim vlastima, da li se bavite tim pitanjem uopće, dakle doista bih e, željela shvatiti kakva je situacija u Europi s ovim u vezi. Hvala. Hvala. Doista, IT i kibernetički kriminal su jedni od prioriteta za 2015. godinu i sigurno će tome tako ostati i naredne godine. Dakle, trenutno raspravljamo o ovim e, temama i ovim prioritetima. Ne znam točno, e, nisam doista čula za Simfoni pod tim imenom, ali što se tiče raspoloživosti kvalitetnih podataka u ispotrebnim supervizorima da nadziru provedbu pravila, da, to je apsolutno prioritetno i ključna stvar. I to je nešto što, kao što ste i sami rekli, jest jako važno i za Sjedinje države. Dakle, imam na umu nekoliko, evo bar jednu veliku banku pod okriljem SSM-a koja je za koju je ustanovljeno da nije valjano izvješćivala supervizore. Dakle, da, stvar je jako važna za nas. E, mi to imamo na umu. To nije apsolutni prioritet trenutno, jer imamo veliki broj prioriteta i znate, mi smo dosta novo e, nadzorno tijelo, ali to u svakom slučaju u sastavu našeg rada. Dakle, trebali smo se držati četiri minute, pravo četiri minute, ali imate vremena. Da, hvala vam. Moje drugo pitanje tiče se posezanja određenih banaka u postupku rješavanja banaka nacionalnih e, fondova za rješavanje banaka, dakle i to koriste prije nego što sljedeće godine počne fond za e, Europski fond za rješavanje banaka. Dakle, to financiraju nacionalne banke. Da li su upoznati s tim postupkom i tranzicijom prema ovom novom sustavu financiranja i utjecaju na jednak pravila. Iskreno govoreći ne. Dakle, ja se uzdam na mehanizam za nadzor provedbe jedinstvenih pravila. Nisu nam ništa rekli o nepravilnostima, tako da ću se raspitati i obavijesti vas ukoliko saznam ništa. Hvala, Beatrix von Stork. Staatsanleihen. Äh, ich habe äh, auch schon hier im gefordert. E, da, hvala vam. Ja sam već puno puta tražila da se pozabavi ovim problemom. E, mislim, e, i vi ste sami to zatražili i to u svom intervju u 10. mjesecu govorili ste o novom ponderiranju rizika državnih zajmova i to je ključna stvar i rekli ste da u okviru bazarskog procesa E, da je to stvar koju treba regulirati u bazarskom procesu, ako to neće ići dovoljno brzo, da se tu treba uključiti Europska unija. I sada moje prvo pitanje. Malo sam e, skeptična, hoće li to ići dovoljno brzo ili će e, mislim će nam vrijeme biti preknat, preknap Znači, e, što će biti sa novim ponderiranjem državnih zajmova i hoće li se to stići napraviti na vrijeme. A što se tiče fiskalne dominantnosti, prošle godine naime e, doživjeli smo da države dužnice su isprovocirale ili e, utjecaje na to da se ublaži fiskalna politika i sada imamo naravno smanjivanje kamata i posebna izuzeća za određene države u regulatornom i financijskom okviru i sad se ja bojim, odnosno kako vi to gledate, bojim se da ova fiskalna dominantnost će također kod nadzora voditi do oslabljenog nadzora, kao što smo već vidjeli ovog fiskalnog predominacije prezaduženih e, država koje su utjecale i na fiskalnu politiku, pa hoće li one utjecati i na nadzornu politiku u istom smislu? Hvala. Thank you. Well, regarding Hvala vam. Dakle, što se tiče izloženosti država, dakle, unutar Bazela počelo se raditi na pitanje izloženosti država i uvjerena sam da će uskoro nešto od njih i doći. I to osobito zbog toga što što se kroz Basel u određenom smislu pokušava zatvoriti regulatorni okvir kako bi se bankama dala potrebna vidljivost. Dakle, kako ne bi neprestano ta jedna meta regulatornih reformi bilo nešto što nam izmiče. Nadam se dakle, da će se nešto tu učiniti, na tome se već radi do sada rezultati običavaju. I mislim da se pretežno kada se govori o izloženosti e, država, da se pretežno radi o dobrom, dobroj aktivi. A drugi dio pitanja, dakle mi trenutno unutar ECB-a se bavimo nadzorom na temelju trećeg načela provedbe nadzora, tako da ja nemam nikakvu interakciju što se tiče onoga što se odvija u okviru pitanja monetarne politike. Dakle, barem kada govorimo o toj nadzirnoj perspektivi. To je nešto, dakle, što primjenjujemo na današnje stanje gospodarstva i poput svakog lijeka kad kada postoje određene nuspojave. Postoje one dobre, pozitivne posljedice koje su znatnije i bolje ih se osjeću u pojedinim zemljama, dakle bolja kvaliteta e, zajmodavaca, bolja zajmoprimaca i bolja kvaliteta e, zajmova kao i izloženosti, ali isto tako može doći do određenih neželjenih posljedica, primjerice pritiska e, na samu profitabilnost. Trenutno ne vidimo da je došlo do nekih takvih neželjenih posljedica, niska isplativost je nešto na što pretežno utječu odredbe, razina odredba koja je nužna i zapravo iznos zajmova koja možda nije nužna. Ali naravno to je isto nešto što moramo pratiti. Hvala Silvi na te riječi. Hvala gospođo što ste došli. Evo, ja bih vam govorila o ovim eh, bankovim fondovima jer u biti čini mi se da je došlo do, da je stvar promijenila između onoga što je komisija htjela izvorno i ono što nam se može desiti. Dakle, ako pogledamo ovaj prvi prijedlog koji je napravila komisija, prethodni saziv komisije, dakle, to je postala prava briga da se izbjegne cijepanje, fragmentacija i tu su postavila pravila koja su predviđala izuzeća za neke države članice koje su predvidjele e, odvajanje određenih aktivnosti, ali tu bi stajale iznimke izuzeća. Ako vidimo što se desilo na sastanku vijeća, onda tu vidimo da je donesena odluka o, na temelju izvješća Omhost koje nije u potpunosti se dopalo izvješću Europske komisije, nije se dopalo Europskoj komisiji, tu se vidi da neki niz stranih banaka ako u određenim bankama stave svoj kapital, onda imaju drugačiji tretman. U Europskom parlamentu situacija je još složenija, mi pregovaramo trenutno i htio bih što vi mislite o tome. Dakle, što je moguće napraviti kako bi se izbjegla ta prekomjerna fragmentacija koja će nam, vam neće pomoći, jer sjećam se zadnji put kada ste govorili da ste privukli pozornost na to, dakle da vam činim da je tekst vijeća prihvatljiv e, po tom pitanju i da li postoji mogućnost dođemo, da dakle, ako dođemo do loših pravila, onda da suzdržimo i da se uzdamo supervizoru, a to ste vi, i supervizoru kojem smo dali diskrecijska prava, jer mi se čini da je došlo do takve zbrke da e, tu postoje opasnosti da dođe nekih učinaka koji nam nisu, do kojih ne želimo da dođe. Pa doista, što se nas tiče, prednost postojanja europskog teksta, odnosno teksta na europskoj razini, jest e, harmonizacija, usklađivanje e, različitih pravila u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma SM-a. Dakle, mogućnost koja je spružena određenim državama članicama da zadrže svoje svoja nacionalna pravila nam neće pomoći, a, odnosno u tom slučaju nije nam potreban jedan jedinstveni europski tekst. Zatim e, činjenica što supervizori imaju e, zadnju riječ e, što se tiče odvajanja tradinga kao aktivnosti, to nije u skladu sa europskim tekstovima i to očigledno stvara fragmentaciju tržišta. Dakle, i mislim da bi konsolidirani supervizori trebali odlučivati o tome, odnosno zajednički. I isto vrijedi i za ono što je izvorno bila zabrana Eh, određenih eh, aktivnosti proprietary tradinga, dakle bi usposlala jasna, rigorozna pravila. To pravilo više, ta zabrana više ne bi bila zabrana, već određeno ograničenje. To nam se čini manje zadovoljavajućim. Sad ne znam da, da li sam vidjela završnu, zadnju verziju teksta vijeća, jer ih je bilo dosta. U svakom slučaju, ako postoji jedan europski tekst, zajednički tekst, onda bi to trebao biti tekst koji će pridonijeti usklađivanju na europskoj razini, jer u suprotnom samo komplicira stvari. I da, istina je, bolje bi bilo ne imati tekst te prirode, nego imati loš tekst, jer u suprotnom, ako i budemo imali loš tekst, onda ćemo tu samo risati neki pejzaž e, maštajući o tome što želimo napraviti, ali stvarnost se može mijenjati i može doći do iminentnih e, neželjenih posljedica. Hvala vam. Siguran sam da ćemo se uspjeti popraviti u ta tri aspekta koja ste spomenuli. Fabio Demazi ima riječ. Zahvaljujem vam e, na ovom uvodu o strukturnoj reformi i banaka. Mislim da će nam to biti vrlo korisno. E, govorili ste o bank, banci uh, SHS, Nordbank i rekli ste, ako sam dobro shvatio, dakle što se tiče e, dotične banke, e, da ona nije e, još bila posebnim predmetom vaše pozornosti ili međutim rekla mi je komisija upravo suprotno a rekli su da zapravo oni nisu na e, nadležni za o potvrdu poslovnog modela nego da se oslanjaju na središnju banku i zapravo ako svako dijete e, u Hamburgu zna da ta banka gotovo da nije više poslovno sposobna, a sada ponovno se dobiva pomoć da preživi i to iz sredstava e, poreznih obveznika, mislim Bojim se da, nažalost, e, to znaju veći mediji, da se govori o tome da je to samo pomoć neodržive banke. Znači, e, bojim se da dotična banka je prošla stres test za banke. Pa, e, onda se postavlja pitanje koje kvalitete su dotični stres testovi i stres test. Naravno, treba ući u sustavne aspekte E, stabilnosti banke, znači statičke i tako dalje. Na to smo već poslali pisano pitanje na koje ste vi odgovorili da će se e, i dalje raditi na tim e, statičkim bank statičkim assumptions, ali i dinamičkim aspektima koji će biti osjećeni u okviru stres testa. Pa sada pitam zašto se to radi samo interno, a zašto neke stvari E, koje bi trebale biti dostupne javnosti nisu dostupne javnosti u okviru stres testa. A drugo pitanje oko rekapitalizacije grčkih banaka. Očekujete li ovdje da će doći do depozit bailinova ili e, što će se dogoditi? ECB e upravo danas rekla da tu postoji potreba za hitnim djelovanjem. Hvala. So Regarding HSH, uh, uh, što se tiče SHS banke, ne mogu previše reći o jednoj pojedinoj banci, kao što znate imam neke obveze što se tiče povjerljivosti podataka, no mogu načalno odgovoriti na vaše pitanje i doista je na nadzornicima da procjenjuju poslovne modele svih banaka kojima se bave, dakle osobito analizirati koji je njihov temelj e, profita. I za ovu banku smo to učinili kao i za sve druge banke. Dakako, postoje različite kategorije banaka. Neke neke banke imaju ugodnije položaj što se tiče njihovog temelja profitabilnosti, ali ne radi se o jednoj banci dakle, koja je u ovakvoj situaciji, jer kao što sam rekla, unutar SSM-a imamo cijeli niz banaka i plan koji je komisija odobrila na temelju kojega e, su zapravo određene banke koje će biti predmetom nadzora i prije nego što smo sa time počeli. Dakle, mi nismo, e, ne sudjelujemo u pregovorima i raspravama sa komisijom po tom pitanju, no mi razmatramo pitanja koja se tiču toga e, što rade na razini komisije ili na razini vlasnika banaka. Da se radi o nečemu što nije prihvatljivo za nas kao nadzorno tijelo, naravno mi bismo nešto rekli po tom pitanju. Nadamo se i da bi nas oni poslušali. Također ste spomenuli da je ova banka prošla prethodni test otpornosti, e, da, zahvaljujući jamstvima njihovog, njenog vlasnika, no te su sve stvari bile javne i lako se moglo pristupiti informacijama. Banke koje nisu bile u dobrim pozicijama su također mogle proći ovaj test, no sa svim bankama se zapravo ponašamo na isti način, sve su u istom položaju i se događa u Sjedinjenim državama. Dakle, moramo osigurati da e, stvaranje tržišta, održavanje tržišta koje e, pomaže bankama da idu na tržište uz potporu svoje banke bude za, e, zaštićeno. Dakle, vjerujem da postoje ograničenja onoga što se može ili treba učiniti i Zapravo, to je sve u mojoj zemlji krenulo od prilično radikalnih stavova, a na kraju ono što je doista učinjeno je vrlo umjereno i kada krenemo od različitih e, stajališta kao što je to i u Njemačkoj, nekako mi se čini da ova stvar se može u Europi napraviti, a bez e, e, ugrožavanja univerzalnog bankarstva koje je potrebno ali da bi više od toga bilo teško učiniti, ali na zakonodavcu je da odluči o tome što se do zapravo želi. Ako nas se pita mi dademo svoje mišljenje, međutim to je samo naše mišljenje. A što se tiče vašeg e, drugog pitanja, e, puno i previše naših banaka, ali nadamo se i manje da će ih biti takvih u budućnosti e, su prema u, okviru planiranja e, i nadzor Europske komisije dobivaju e, državnu pomoć. Znači, e, ključno je osigurati da će one ojačati i preživjeti i naučiti preživljavati bez državnih potpora. Zahvaljujem. Dobar dan, Daniel Hübner. Dakle, vi govorite o e, harmonizaciji i konvergenciji, znači kao dva termina. Koji je vaš e, cilj bio u tome? A druga stvar, što se tiče neke od ovih diskrecija, diskrecijnih prava su doista vrlo važne i moje pitanje je vidite li vi sada ovdje rizik da ako želite ostvariti harmonizaciju, da ćete morati ići prilično daleko prema zajedničkom nazivniku ili najmanjem zajedničkom nazivniku koji će e, smanjiti rizik u sustavu, a možda i ne. Vidite li vi u tome rizik? A drugo pitanje, ne tako davno, e, direktori najviših e, revizorskih institucija ko svih zemalja članica izdali su e, izjavu o zabrinutosti e, revizije supervizornih e, odluka zbog e, ovog procesa prema SSM-u. Znači sada je pitanje dovedeno recimo u pitanje mandat nacionalnih revizorskih institucija. Ali ECB također može sada podlijegati revizorskim aktivnostima samo e, u užem opsegu od nacionalnih e, nadležnih tijela. Kako vi vidite dakle ovaj izazov? Zahvaljujem. Nisam sigurna da ja govorim o harmonizaciji i konvergenciji kao različitim terminima. E, možda sam to učinila posve nesvjesno. Mislim da kako bi osigurali konzistentni nadzor i harmonizirani nadzor unutar SSM-a jedinstvenog nadzornog mehanizma. Moramo imamo harmonizirano regulativo. Što se tiče nacionalnih opcija, zanimljivo je znati da koristimo više opcija i diskrecija, e, znači od SMA u drugim europskim zemljama. Znači nije to iznenađenje jer to je povezano i s time što je niz zemljama pod većim pritiskom u SSM zemljama nego u nekim drugim europskim zemljama. Znači, ima tu još jedna stvar koja se odnosi na stare direktive koje su, koji idu smjeru minimalne harmonizacije. Naime, u SSM-u e, imamo situaciju gdje imamo 19 različitih e, okvirnih zakonodavstava jer je direktiva na različite načine provedeno različitim zemljama. U nacionalnom ne znam sad što je od tu bolje napravljeno, a što manje, a to sve ovisi o pravnoj i nadzornoj kulturi dotičnih zemalja. Ali imamo različite načine za e, procjenu što je fit and proper i tako smo krenuli. Znači krenuli smo sa 25 koraka da učinimo što je trebalo učiniti u okviru fit and onda smo to smanjili 19 koraka, ali to je još uvijek puno previše. Imamo stotine, ako ne i tisuće, ćemo ih imati na kraju godine, dakle takvih odluka. Dakle, e, u, u tome e, bi zapravo trebalo ne ostvariti level playing field za E, direktive jer ne mogu reći koji je način prenosa nacionalnog zakonodavstva najbolje, ali e, pomoglo bi da svi supervizori budu najučinkovitiji što mogu. Da nacionalne diskrecije stvaraju jednak i, e, okoliš za sve i pravnu sigurnost za investitore, ali to sa sobom nosi svoju odgovarajuću cijenu zbog nedostatka transparentnosti. A što se tiče nacionalnog e, što se tiče revizorskog suda i nacionalnih e, pitanja. Dakle, ovih dva neveznih režima je potpuno različitih i po tom pitanju po ovlastima nacionalnih e, revizorskih sudova. Dakle, po tom pitanju nacionalnih revizorskih tijela. E, mislim sad gledamo sa pravnicima središnje banke što je moguće i što nije moguće, ali svakako postoji razlika u režimu koji je otvoreniji za nadzor nego za recimo e, politike monitoringa. Naravno svakako da moramo e, biti odgovorni, mora postojati odgovornost i što se tiče samog revizorskog suda ovdje nemamo osobno stajalište, bar ne za sada. Hvala Petar Zimov. Zahvaljujem i s moje strane što smo se danas e, ponovno našli u ovom razgovoru i što ste prisve na to. Znači ova aktualna politika niskih e, kamata ne ide prema kraju, to možda vi ne, idete, ne možete sada utjecati, ali ako sve krene krivo, to će biti problem za sve. Čitao sam jednu studiju Njemačke banke koja predviđa da do 2019 ako e, nastavimo sa ovom politikom niskih kamata, da će dobit e, e njemačkih banaka pasti za 25%, ako još malo padnu, da će se smanjiti čak za 50 do 60%. E, a to naravno bi moglo neke banke trajno dovesti strukturno u probleme. Kako vi to procjenjujete? Dakle, s jedne strane e, što se tiče velikih sustavno, sistemski relevantnih banaka, a s druge strane što se tiče manjih, često regionalnih banaka koje su sa, dva, sa dvije strane pritisnute, barem tako oni to vide s jedne strane, sa troškovima regulative s jedne strane, zato što ste mali, e, relativno e, imaju E, veći pritisak, ali s drugim e, strane moraju se nositi s niskim kamatama. A te su upravo banke, barem u mom kraju, bile posebice e, stabilne banke, posebno stabilne banke, ali sada stoje pred najvećim izazovima zbog trenutne situacije. Zahvaljujem. Da, svakako. Nije to samo sada, već i posljednjih dva desetljeća u najnaprednijim gospodarstvima znatno su e, pale što ima i velike e, utjecaje na prihode banaka od kamata i ovaj pad kamata u posljednjim godinama ubrzao se jer je, su središnje banke trebale prilagoditi e, svoje monetarne politike zakonodavnom okviru, a za europodručje uz nisku kamatnu stopu E, i također marže na kamate banke su također pale. I osim toga, e, stope depozita u bankama također e, su pod pritiskom, tako da imaju niske razine tržišnih stopa koje, odnosno tržišnih stopa koje pritišću marže i to je posebice pogodilo banke u europodručju. E, i zbog toga će i prihodi banaka biti nešto pritisnuti u sljedećim godinama, a stope će vjerojatno ostati, interesne stope će, kamatne stope će ostati prilično niske, što će biti naravno e, izazov za banke. Neke banke su možda dovoljno fleksibilne da se prilagode ovom e, okruženju, ali niz banaka morati će prilagoditi svoje poslovne modele prema aktivnostima koje se manje oslanjaju na e, tradicionalni prihod od kamata, <laughs> recimo i na e, naplatu svojih usluga recimo. Nadalje, postoje neki pozitivni učinci u ovom e, trenutku na gospodarsku aktivnost, kvalitetu zajmova i zbog toga i trošak e, bank, banaka u odnosu na bankovne rezerve. Ali da, to je kao i lijek, lijek uvijek ima neke neželjene posljedice, a općenito je možda bolje kraće vrijeme uzimati lijek e, kako bi se na kraju moglo živjeti bez lijeka ponovno i to što je brže moguće. Također i sama činjenica da očekivani pozitivni učinak na pozajemljivanje od strane banaka, odnosno više pozajemljivanja bi moglo možda e, biti prototeža negativnom elementu, možda ne u potpunosti, slažem se. A ono što to radi sustavno ili sistemski relevantnim bankama, Mislim da će one biti pod manjim pritiskom e, zbog toga od nego manje banke zbog toga što su aktivne na međunarodnom tržištu, na raznim tržištima sa različitim, u različitim poslovanjima pa mogu na neki način kompenzirati onaj nižu profitabilnost e, iz e, tradicionalnog komercijalnog bankarstva. A to je nešto što je manjim bankama. Nije tako jednostavno ili lako znači manjim komercijalnim bankama s tradicionalnim poslovanjem. E, trošak dodatnog nadzora, koliko ja znam, nije prevelike za takve banke, a ovaj postotak imovine veći od postotka e, naknada koje one plaćaju, međutim ipak e, dakle znam i shvaćam da su i te banke pogođene manje profitabilnim okruženjima i nadam se kao nadzornik da će se situacija normalizirati što je prije moguće. Zahvaljujem. Ryan Hayes. Zahvaljujem, e, dobrodošli k nama, hvala na vašoj prezentaciji. Pitam se možete li pojasniti što se tiče ovih stres testova koji će se provoditi u prvom kvartalu sljedeće godine, koliko će banaka, rekli ste 50 do 60, možete li malo to pojasniti? A nadalje, kod odabira banaka na kojima će se provoditi stres test, e, hoće li to biti one banke koje su prošle e, stres test prošle godine? Hoće li one biti među njima? Znači, e, kod onih banaka kod kojih je kao posljedica stres testa ukazano na neadekvatnost kapitala, ili one banke koje još trebaju dokapitalizirati. E, recimo jedna od takvih banaka u irskoj situaciji, e, govorili ste o ovom TSB-u prije gdje se govori o e, nedostatku od 50 milijuna koje je rezultat prošlog stres testa pa se sada prikuplja neka sredstva i ide se na rekapitalizaciju. A što je sad za Permanent TSB i druge banke u toj kategoriji? E, hoćete li vi pratiti bilance tih banaka i hoće li SSM nadzirati Permanent SB e, u odnosu na to kako će se ona ponašati u stresnom okruženju ako bi se takvo okruženje ponovno pojavilo? Hvala. Što se tiče EBA stres testa, e, nema još E, definitivnog uzorka banaka koji će biti uključen. Ono što je nama rečeno, ali svejedno još jednom kažem da to još nije konačno odlučeno, da treba razmotriti recimo otprilike 70% bankovne imovine aktive u okviru stres testa da bi se to postiglo treba ići uglavnom na velike banke, razumijete. I posebice bismo e, htjeli e, da se SSM smatra jednim teritorijem, e, naravno jer smo mi jedinstveni nadzorni mehanizam s jedinstvenim e, nadzornikom, e, pa da bismo postigli onih zatraženih 70%, moramo krenuti s velikim bankama, od velikih banaka, ali ipak a banke koje neće biti obuhvaćene EBA stres testom, EBINim stres testom, će također proći neki stres test u okviru SSM-a na možda manje javan način, e, ali svakako dio srep e, metodologije je da se stres test e, koristi za upravo procjenjivanje zahtjeva za kapitalom. Znači 50 do 60 banaka za SSM je razumna veličina uzorka koji će EBA tražiti kako bi se moglo postići ovih 70%. E, dakle, ništa još nije fiksno tvrđeno, ali radi se o ovim razmjerima. Što se tiče ostalih banaka, radi će se o diskretnijem mehanizmu, jer neće biti toliko javan, ali svejedno i one će biti podvrgnute stres testu u okviru e, SSM jedinstvenog nadzornog mehanizma. E, pa da, i druge banke koje će biti prema SSM-u, vjerojatno također, možda po veličini odabrano, ali za sada u ovom trenutku to još nije fiksno utvrđeno. Evo. Ali barem evo temeljem ovog što sam rekla biste se jedno mogli eventualno to procijeniti. Jill. evo hvala na ovim izrećima o napretku kad smo se zadnji puta e, sastoji. E, govorili ste o smanjenju profitabilnosti banaka koje sada predstavlja izazov. Nedavne E, Procjene pokazuju da fintech može e, imati 4,3 trilijuna u godišnjoj reviziji i 470 e, milijuna profita etabliranih institucija i da su recimo oni više uključeni u pozemljava potrošačima i tako dalje. Što je vaše mišljenje o Tu i postavili za njih odgovarajući regulatorni okvir i kako vi kao nadzornik banaka namjeravate E, e, biti nadzornik e, onih entiteta koji imaju slično poslovanje ili isto poslovanje kao banke, ali pod drugačijim modelom. Može li se možda taj model razmotriti za banke? Ali još jedna stvar o sekuritizaciji i CMU Uniji tržišta kapitala. Pozdravljam vaše komentare da se to neće razvodnjavati što se tiče Unije tržišta kapitala i sekuritizacije, ali vjerujete li da će to po poboljšati e, stopu pozemljivanja i što mislite o sintetičkoj sekuritizaciji i e, što se tiče ovog zahtjeva retencije od 5%, vjerojatno je da je to dovoljno i e, ono što predlaže komisija što se tiče zahtjeva kapitala, odnosno odgovarajućoj e, uredbi, hoće li to biti dovoljno za sekuritizaciju tržišta u Europskoj uniji? Hvala. E, zapravo dobro nemam mišljenja o tom što radi fintech jer zapravo ne nadzirem bankarstvo sjene zapravo, ali vjerujem da bi nešto trebalo učiniti prema bankarstvu sjeni i također postoji predlog e, komisije da e, ECB sudjeluje u tome, Središnja banka sudjeluje u tome, ali svejedno nemam u ovom trenutku mišljenje o institucijama koje mi direktno ne nadziramo ali to je svakako dio izazova za e, poslovne modele banaka da imaju konkurente koji sami nisu bankari, nemaju dozvolu za bankarske poslove i ne moraju ispunjavati CD4 CRR uredbe što se tiče shadow bankinga. A što se tiče sekuritizacije, sekuritizacije koju promiče Središnja banka. Znači, visoko kvalitetna jednostavna sekuritizacija. Smatram da tu postoji prostor za adekvatne e, zahtjeve za kapitalom i bonitetni tretman, ali da se tu treba raditi samo o onim e, samo adekvatnim zahtjevima, a ne ispod rizika koji se, u koji se ulazi, odnosno koji se preuzima. Prva poteškoća je definirati što je ovdje e, visoko kvalitetna i jednostavna sekuritizacija. Ako to dovoljno e, strogo e, definiramo, onda ćemo moći imati razuman bonitetni tretman i također prostor za taj tretman, jer nakon krize E, će naravno i pitanje sekuritizacije biti vrlo strogo praćeno. Dakle, postoje određeni propisi, znači radi se o jed, vrlo jednostavnoj kvalitetnoj sekuritizaciji. A što se tiče o sintetičkoj sekuritizaciji, pa jednostavno sintetička sekuritizacija je nešto što se može podržati, ali čim uđete u, pitanje sintetičke sekuritizacije imate niz mogućnosti da se to zakomplicira e, puno više od normalne sekuritizacije i vidjeli smo to i prije krize, tako da smo ovdje uvijek posebno pazin, pa, e, oprezni kad se radi o sintetičkoj sekuritizaciji i želimo biti potpuno sigurni da smo u potpunosti razumijemo sve rizike i sve elemente i sve karakteristike dakle sintetičke sekuritizacije. Nismo naravno protiv inovacije, ali u potpunosti moramo razumjeti inovaciju i moramo moći u jednom trenutku reći da previše inovacije i sofistikacije ni nama nije prihvatljivo, jer onda nećemo moći biti sigurni da ćemo moći Eh, osigurati eh, odgovarajući bonitetni tretman. Znači, za izuzeća postoje odgovarajuća eh, ograničenja. Hvala. se ne govori o tome. Lang, izvolite. Hvala, gospođo Nui, što ste ponovno ovdje s nama. To nam je doista važno, dakle, imati tu priliku. Imam e, pitanje ove sekuritizacije, ali sa drugim e, namjerom e, od kolegice. Naime, nije mi sada oživiti, nije cilj oživiti sekuritizaciju, nego ga ograničiti. To je jedan od uzroka financijske krize, dakle mislim da ste me zapravo umirili onime što ste rekli. A svejedno imam jedno pitanje koje se odnosi na državne zajmove. To je pitanje koje se već dugo raspravlja. Vi ste govorili da zahtjev kapitala neće biti toliko visoki. A koliko onda će biti visoki? I također e, kakve e, vrijeme e, provedbe će biti utvrđeno da se svi mogu obuhvatiti obzirom da je to bilo jedno od obrazloženja za krizu. Nadalje rekli ste da je fiskalna politika kao lijek sa eventualnim kontraindikacijama i nuspojavama. Ako se jako dugo koristi, onda te e, možda će e, posljedice, odnosno nuspojave biti gore od e, same bolesti, recimo za male i srednje tvrtke. Znači što se tiče posebice za manje banke bi trebalo pronaći posebna rješenja i od samog početka govorilo se o toga da će se e, sustavno i sistemske relevantne banke posebno kontrolirati, a manje banke imati drugačiji sustav. A sada imamo jako birokratizirani sustav nadzora i za male banke koje se s pravom žale zbog toga. I posljednja stvar e, koja se odnosi na neovisnost e, novčane politike, rekli ste da će tu sada biti sve razdvojeno, a nije li nije li istina da sve banke moraju prvo iznijeti svoje politike nadzornom odboru ECB-a, tek onda ih provoditi, ili sam to krivo shvatio? Dopustite najprije odgovorim na ovo zadnje pitanje. Da, nadzorni odbor donosi našte odluka i koje prolaze e, svoj postupak e, i idu do e, upravnog vijeća i koje je naše krajnje tijelo za donošenje odluka i to je mehanizam kojem podlježe SEM. Dakle, do sad je sve prošlo kroz upravno vijeće, a da nije izazvalo nikakve reakcije upravnog vijeća. Tako da mislim da je neovisnost supervizije u potpunosti zaštićena i Također bih rekla da ne vjerujem doista da se bavimo birokratskim nadzorom malih institucija. Mi toliko imamo posla kako bismo se pozabavili supervizijom 123 bankovne grupe, dakle preko 1000 banaka, tako da niti ne maštamo o tome da se još bavimo i manjim bankama. Dakle, dan nije dovoljno dug kako bismo obavili sav posao koji je na našim plećima tijekom ove godine. Što se desilo s manje, manjim bankama? Pa kada smo, kada donesemo odluke koje smatramo važnim za veće bankovne grupacije, onda tražimo od nacionalnih nadzornih tijela koji su izravni supervizori manjih banaka da procjene da li ima smisla za manje da li to ima smisla za manje banke i da li on to žele provoditi. Dakle, ne vršimo nikakav pritisak na njih da idu brže, Dakle, postoji jedna opća uprava u OSM-u koja provjerava da nema razinski sustav No, u državama članicama imamo superviziju koja je dosljedna s našom, mislim da... A u svakom slučaju imamo još prostora manevarskog i nismo do toga još došli. Jedini način, jedini vid našeg postupanja prema manjim bankama jeste izvješćivanje. Ali stvari su doista različite ovisno o državama. U nekim državama se stražilo jako malo, ako išta od malih banaka, a onda kad pređete ničeg na nekoliko e, obrazac izvješćivanja, onda je tu velika razlika. No, u mnogim zemljama se posluje normalno i uslom provodimo i ebine smjernice i tu želimo biti doista neprikosnoveni. Ne želimo tu uopće bilo drugo raditi nego držati se pravila. Ja neću komentirati ništa što nije u sklopu mojih e, obveza. Dakle, ja sam supervizor e, čitao svoju karijeru. Što se tiče ovih državnih zajmova, kao što rekao, od, bazarski odbor se bavi time. I dosta razumno napredujemo. Što se tiče sekuritizacije, Mislim da je jednostavna sekuritizacija, odnosno visoko kvalitetna sekuritizacija, da ima, da se prema njoj dosta valjano i dobro postupa od strane revizora. I to je bila od velike pomoći da sekuritizacija valjano funkcionira. Hvala zadnji govornik, Jakov von Feizeker. Hvala predsjedavajući. Gospodinu, imam dva pitanja koja su donekle povezana sa strukturnom reformom banaka. Prvo pitanje tiče se razine diskrecije, e, regulatorne diskrecije. Dakle, postoji određen broj, veliki broj problema među kojima ste i vi neke spomenuli koje se ne mogu riješiti e, diskrecijom regulatora kao što su, na primjer, državni zajmovi koji nisu bez rizika ili kvaliteta kapitala, odnosno koja, koja variabilna unutar država članica ili među članicama, ovisno o kapitalu. Dakle, tu postoje neke diskrecijske mjere koje mogu biti uzeti u obzir, ali se ne mogu rješavati kroz e, regulatorno diskrecijsko pravo. Dakle, moje pitanje je e, do koje mjere se mm, opet možemo doći do situacije gdje postoji opasnost od propadanja e, bez sustava nadzora na europskoj razini. Dakle, zašto je došlo do toga da ne želimo da se pozabavimo problemom oni koji su prevelike da bi propale i unutar okvira diskrecije, na primjer, po mom mišljenju morala bi postati neka pravila koje bi se trebalo držati. Tako da sam, da bih volio znati što vi mislite o ulozi diskrecijskog prava i u, u vezi sa problemom banaka koje su prevelike da bi ih se pustilo da propadnu. Drugo pitanje tiče se ovog argumenta koji ste iznijeli glede značaja univerzalnih banaka i financiranja europskog gospodarstva. Dakle, to uopće nije dvojbeno da je to točno, ali ako želimo napredovati, zar ne bismo ovdje imamo neke banke koje su univerzalne samo imen, imenom, a u biti imaju ekstremna pravila jer koriste e, jako loše kredite iz kojih crpe, a svoje prihode crpe isključivo iz investicijskog e, iz, investicija netradicionalnog bankarnog, bankarskog e, posla. Dakle, što mislite o tome? To su moje dva pitanja. Hvala. Pa ne kažem da ne bi trebalo poduzeti nikakve mjere za banke koje su prevelike da bi ih spustile da propadnu i u ostalom rješavanje banaka je jako dobar način rješavanja tog problema. Mislim da s jedinstvenim sustavom rješavanja banaka, dakle sa SRM-om i direktivom o rješavanju banaka, da je puno toga već napravljeno i pokriveno. Dakle, to je dobro. Što se tiče diskrecije regulatora, u biti meni se doista ne sviđa igrati ulogu čuvara granica, jer to nije jednostavna pozicija, lak položaj i raspolagati takvom, takvim diskretskim pravilima. No, istovremeno, u svojoj vlastitoj zemlji, kad se raspravlja, kad raspravljamo o tome, mislim, ne govorim ja ništa, ništa tajno jer moram zadržati svoju ulogu neutralnosti. Mm, no ima odgovoriti parlamentu, na primjer kad postavlja pitanja. I tad sam primoran uvidjeti da način na koji stvari napreduju glede ishoda nije, nije iznađujući postoji prostor za rješavanje i poboljšanje zakonodavnih odredbi, ali opet na određenoj razini najmanje štetno rješenje jeste davanje određenih diskretskih prava regulatorima, no e, to uopće nije prijatna i ugodna situacija imati tu odgovornost donošenja takvih odluka, ali pretpostavljam da to ide e, u okviru opisa posla. Što se mene tiče, možda sam ja subjektivna, ali ono što je napravljeno u Njemačkoj i u Francuskoj mi se čini donekle razumnim, nešto što može ograničiti rizik, opasnost e, za, za, za one banke koje su više velike, koje smatraju više velikim da bi propale, a istovremeno se radi na tržišnim aktivnostima tih banaka i utječe na njihovu sposobnost da podrže tak poslovni sektor kada izlazi na tržište. Naravno, to nije znanost, jasno je, no treba donositi odluke s tim u vezi. I kao što rekoh, u razgovorima u svojoj zemlji na tu temu stječem, stjecala sam dodatno iskustvo. Što se tiče univerzalnih banaka, rekli ste da su univerzalne samo imenom. Ha, možda ih ima nekoliko koje doista jesu univerzalne, ali ne toliko u Europi ima veliki broj banaka koji imaju važnu tržišnu aktivnost, koje su doista prave trgovačke univerzalne banke. I one imaju dosta raznovrsne aktivnosti. I tome tako zašto su banke same te koje su poduzele određene mjere nakon krize kako bi se više određenih e, prethodnih e, rizičnih aktivnosti. Ne znam da li su izvukle pouke za svakda. Naravno, tu trebaju postaviti mjere na temelju kojih ćemo se postarati da te pouke budu izvučene. No, uglavnom imamo vrzane banke u Europi i mislim da je to ono što je potrebno kako bi se financirao gospodarstvo na valjan način. Najviše hvala. Ovo je bila bogata i korisna razmjena gledišta. Hvala vam što ste došli i hvala svima na pitanjima i komentarima. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A tu se radi o godišnjem izvješću Europske središnje banke. Notis Marijas izvjestitelj i ću mu odmah riječ na četiri minute najviše. Predsjedavajući, dogovoreno je da ću govoriti barem 8 minuta, jer trebali smo započeti već prije pola sata. Tako da smo se trebali držati dnevnog reda. Ja bih vam dao četiri minute svakako, što je normalno za izvjestitelja. A onda ćete poslije moći napraviti zaključke primjedbe i neće biti slobodnog javljanja za riječ. Ja sam stupio u kontakt sa tajništvom koje mi je rekao da će imati barem 8 minuta na raspolaganju. Odavno je tako. Ne, ja mislim da su 4 minute dosta. Puno. Dobro, u svakom slučaju ja ću započeti pa ću nastaviti učiniti što bolje mogu. Nastavit ću na grčkom. Izvješće kao i uvijek jest nešto što je ograničeno. Moramo se držati ograničenja od 4000 riječi za ovu vrstu izvješća. I imajući na umu amandmane, primjedbe kolega, mogu se obratiti vjerojatno i još neke dodatne teme. Ovdje se govori o stopi nezaposlenosti koja je zabrinjavajuća, koja je sve veća u Europskoj uniji. Naravno, tu ima velikih razlika, 6,4 u Njemačkoj samo, a u Grčkoj 26,6 Istovremeno vidimo da e, je do, da dolazi do porasta privatnog ulaganja i to je nešto čime se moramo baviti. Inflacija 2016. će biti 1,6%, 1,8% 2017. I iako prema najrecentnijim informacijama vidimo da mjere koje je podzela Europska središnja banka ne omogućuju da se riješi problem deflacije. Zatim, izvješće se bavi e, nekretninama, odnosno kupovinom nekretnina. To je tržište u porastu, to je Europska banka izračunala Ustavom APP, dakle vrijednostnih, e, kupovine vrijednostnih papira i tu se ustanovljuje da e, funkcioniranje Europske središnje banke da bi trebala izbjeći stvaranje nepravdi prema poreznim obveznicima, no tu se ističe još jedan zaključak. Dakle, tu imamo e, odluku 22 kroz 14 gdje stoji kada je središnja banka kupuje državne obveznice, to je sigurno da bi to moglo izazvati određenu štetu i treba vidjeti da to može smanjiti mogućnost smanjenja državnog duga Zatim, sljedeća ta točka, dakle, otpis duga. E, imamo ogroman e, javni dug u Europskoj uniji. Što se tiče javnog duga, ovo izvješće posjeća na e, uredbu 682 iz 2013. u eurozoni, gdje, kojom se predviđa da država koja e, je izložena programu prilagodbe ima mogućnost da se opredijeli i da kaže zašto je došlo do te razine duga te da e, definira uzroke naslog duga, te da objasni koje su disfunkcionalnosti se e, nastale tijekom e, stvaranja tog duga. Dakle, tu se predviđa mogućnost nadzora i zato u ovom izvješću stoji da države članice koje su programske države mogu beneficirati, odnosno imati na svojoj strani te odredbe. I zatim u skladu sa paktom za stabilnost ne treba e, držati, ako se želi gospodarski rast, onda se ne drži na umu e, javni, javni dug. Zatim treba se držati odredbi o središnje banke jer tu stoji da je banka ta koja skrbi za stabilnost cijena, ali istovremeno mora imati na umu i globalne ciljeve kao što je to predviđeno člankom 22. ugovora o funkcioniranju EU. Dakle, u okviru svojih svog djelovanja mora imati na umu i zapošljavanje, tako da Europska središnja banka treba djelovati na takav način da bude moguće zapošljavanje i samim tim gospodarski rast. Zatim govori se o sukobu interesa u okviru funkcioniranja Europske središnje banke s jedne strane Europska središnja banka je neovisno monetarno tijelo istovremeno ima e, ulogu supervizora što znači da nadgleda supervi, sistemske banke Europske unije, a isto tako sudjeluju u trojki. Istovremeno je zajmodavac Grčkoj i drugim zemljama kao što su Portugal, e, Irska, Španjolska, od kojih je otkupila e, E, državne obveznice sa e, popustom 40%, a sada traži smanjenje 100%, 100% njihovog njihove nominalne vrijednosti i tako stvara ogromne, e, ogromnu dobit. I to je nešto moramo analizirati, moramo spitati na koji način Europska središnja banka je istovremeno članica trojke može obnašati te svoje ovlasti na neovisan način. Istovremeno u odluci iz 2014. Dakle, odluka 62. Tu se može vidjeti određene elemente koji su već bili u ono što je rekao, dakle, C62 gdje se kaže da Središnja banka ne može biti članica eh, trojke. Evo sad ću vam još brže pročitati tekst uh, tužitelja, pročitat ću ga na engleskom. Tu se kaže, smatra se da, ovaj program je nešto što smatra monetarnom mjerom monetarne politike e, i vidi se da Europska središnja banka se e, koči za e, mnoge mjere SMA i FSF-a, što znači da središnja banka ne može biti članicom trojke. Znam da što se toga tiče kolege imaju različita mišljenja, ali mislim da se o tome može razgovarati. Ja insistiram na tome da se ima na umu da je to istina te odluke suda. Dajte mi još samo 30 sekundi da završim. Evo, samo sljedeća točka. Demokratska odgovornost koja treba postojati za Europsku banku, to je u točki 23 tu imamo izvješće Europskog parlamenta, gdje je jasno rečeno koja je uloga Središnje banke i tu je ona kritički opisana. E, treba kritično biti analizirana uloga Središnje banke unutar trojke. I konačno, ima nekoliko točaka glede upravljanja grčkim dugom, gdje se ukazuje na loše upravljanje e, tim e, dosijom. Kao prvo tu se naznačuje da je Europska banka izvukla određenu dobit zahvaljujući prodaji grških obveznica. Treba vidjeti što je s tim bilo. A isto vrijedi i za iznimke. Dakle, to su moje primjedbe. Vidjet ćemo što kolege imaju za reći o tome. Raspravit ćemo o tome i napravit ćemo, ćemo sročiti zadovoljavajući zadovoljavajuće izvješće. Hvala, izvjestitelj Sjeni ima tri minute maksimum. Evo, imamo prvog izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam, pokušat ću se držati tih tri minute. Prije svega zahvaljujem bih izvjestitelja na nacrt ovog izvješća koje mislim da daje dobaru početnu točku za naš rad. Mislim da se eh, s pravom ukazuje na zabrinjavajuće stanje gospodarstva eurozone, no kao što sam već izvjestitelja obavijestio, e, razlikuje se moje stajalište od njegovog u nekim e, važnim točkama i predložit ću tu amandmane. Neke ću ispomenuti, prije svega vjerujem da je to e, ton izvješća malo previše kritičan prema sbu u mislim da je hrabar način u kojem je ECB djelovao u krizi zaslužuje, barem u određenoj mjeri, da ga se pozdravi uzeši u obzir sve okolnosti. Iako možda postoji prostor za konstruktivnu kritiku, mislim da bismo trebali poštivati granice mandata ECB i onoga što unutar njih realno može postići. Zbog toga postoji ta jedna komodativna politika monetarne strategije koju možemo pozdraviti, ali istodobno morali bismo inzistirati na tome da je to jedna stranica novčića, a može funkcionirati samo ako države članice odrade svoj dio kroz fiskalnu konsolidaciju. Također dijelim stalište izvjestitelja da je gospodarski perspektiva je zabrinjavajuća, ali pozdravljam postepeno poboljšanje e, zajmova investicija. Nadalje, pozdravljam doprinos ECB-a, očuvanju financijske stabilnosti i tu ću dati neke predloge također. I za kraj što se tiče uloge SB u trojci, ona je jasno definirana u paketu od dvije mjere i piše da je ECB ima savjetodavnu ulogu. Također vjerujem da bi ta uloga trebala ostati takvog karaktera. Još jedan puta zahvaljujem izvjestitelju na dosadašnjem radu i radujem se daljnje suradnji. Hvala vam, Kostas Mavrides. Hvala vam. Prije svega želio bih čestitati izvjestitelju na pripremi ovog izvješća njegovog nacrta i par točaka bih spomenuo i sa svoje strane. prepoznajemo napor e, i rade SB-a na znatnim izazovima kojima smo se suočili tijekom financijske krize, ali ne možemo zanemariti slabu reakciju u određenim trenucima. Primjerice kada je trebalo e, monetarno popuštanje uvesti ili program jamstva depozita. Dakle, to je nužno da se ukloni nejednakosti unutar konkurencije. Došlo je također u proteklim godinama do seljenja kapitala sa rubova eurozone ka središtu i da je gospodin Dragi ranije saslušao naše stavove, mogli bismo izbjeći većinu ili barem određeni dio tog preseljenja kapitala. No utjeha je u tome što je gospodin Dragi tijekom posljednjeg monetarnog dijaloga izjasnio svoju iznio svoj stav o podršci e, sistemu jamstava za depozite. I zbog toga moramo nastaviti na tome raditi bez odgađanja. Nadalje, alati koje SB koristi nemaju znatan učinak, odnosno da sada nisu imali na realno gospodarstvo, primjerice poticanje rasta, nezaposlenosti, dalje visoka, izvrši obzir odljev mozgova i sve veću e, nestalnu zaposlenost na periferiji eurozone, možemo reći da se ukupan broj e, ljudi koji traže poslove smanjuje, a to umjetno smanjuje ukupne stope nezaposlenosti. Fragmentacija je nadalje velik problem i dalje. Mali i srednji poduzetnici imaju mnogo veće troškove kredita od većih poduzeća i za kraj postoji dodatno opterećenje e, u bankovnom sektoru zbog regulative koja nejednako utječe na pojedine države članice. Još bih rekao nešto o provedbi ciljanih dugoročnih operacija refinanciranja i kupovnih programa e sba a za odabrane e, vrijednostnice iz privatnog sektora, gdje vjerujemo da e SB mora dalje poticaj stvoriti kako bi banke svoju likvidnost, dakle sredstva, pretočile na ono gospodarstvo. Ciljevi instrumenti SBA u radu na financijskoj stabilnosti moraju se iskoristiti tako da ne dođe do sukoba interesa. Šesta stvar, smatramo važnim da se hitno e, regulira tržište kapitala kako bi se smanjila pretjerana ovisnost e, eurozone u bankovnom sustavu. Sedam što se tiče nenaplativih zajmova koji su problem diljem Europske unije, slučaj Cipra primjerice je zapanjujuć. Preko 50% zajmova u bankovnom sektoru su zapravo nenaplativi zajmovi. I zbog toga moramo uvesti mehanizme poput one koji su uvedeni u Španjolskoj ili Irskoj, kako bismo se nosili s tim problematičnim zajmovima. I za kraj još jednom naglašavamo važnost redovitog, konstruktivnog i otvorenog dijaloga sa središnjom bankom kako bismo se pobrinuli da postoje transparentnost i odgovornost aktivnosti Europske središnje banke. Hvala. Hvala vama, Korafno Novenhajzen. Zahvaljujem ja bih za početak zahvalila izvjestitelju na odlaženom radu. Mislim da su da se izvjestitelj pozbave mnogim važnim točkama, da je to kvalitetna, kvalitetan temelj za jedno konačno izvješće. Radujem se dalje suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni, a nekoliko konkretnih e, točaka bih spomenula koje bih voljela da se uzmu u obzir. Prvo se tiče neovisnosti SB-a. Neovisnost mora biti zajamčena i zbog toga parlamentarno izvješće mora oprezno biti pri komentiranju aktivnosti koje je SB e, poduzela u pojedinim situacijama ili pojedinim državama članicama. Zbog toga bih e, ponovno razmotrila 25. stavak u obliku kojem ga je predložio izvjestitelj. Nadalje trebalo bi se pozabaviti neželjenim učincima monetarnog popuštenja unutar eurozone i Europske unije jer sve veća zabrinutost o mjehurićima imovine i narušavanju konkurencije i tržišnog natjecanja između pojedinih poduzeća kao i mogućnosti negativnih učinka niskih kamatnih stoba na profitabilnost i e, solventnost osiguravateljskih društava i e, poduzeća koja e, se bave mirovinskim fondovima. I konačno izvješće sadrži nekoliko stavaka koji izravno komentiraju fiskalnu politiku koju provode države članice. No težište teksta bi prije trebalo biti na monetarnoj politici, na središnjoj banci, ne na fiskalnoj politici i zbog toga bismo voljeli da se ponovno razmotri e, za zadržavanje ili uvrštanje ovih stavaka u izvješće. Zahvaljujem u ime Goja, gospodin Vjegas. Dijelimo zabrinutost koju izražava ovo izvješće i osobito smo zabrinuti vezano uz raspravu o SB-om. Kriza se i dalje nastavlja, nezaposlenost je vrlo visoka, u Portugalu i raste, usprkos emigraciji od pola milijuna Portugalaca koji su napustili zemlju nakon intervencije trojke. A to je usprkos mnogim programima kojima se pokušalo malo izmanipulirati statistikama, primjerice programima za osposobljavanje radnika. Na model rasta koji trenutno primjenjujemo pokazuje koliko je ovo krhko i koliko se on temelji na internoj devaluaciji. Dakle, usprkos činjenici da je Europska središnja banka na raspolaganje stavila milijarde eura e, kroz neke nekonvencionalne mehanizme, kako se to kaže u žargonu, dakle, usprkos svom tom novcu situacija je dalje iznimno komplicirana, e, čak i toliko komplicirana da je nedavno sama središnja banka e, revidirala svoje prognoze što se tiče gospodarskog rasta i inflacije na gore. I kao što je izvješću jasno rečeno, novac zapravo ne dopire do realnog ekonomije, do gospodarstva, investicije ne stvaraju rast i zbog toga si moramo postaviti pitanja o učinkovitosti Europske središnje banke i o tome tko će podnijeti račun, podmiriti račun za taj cijeli poduhvat i sve transakcije središnje banke. Čak dolazi do toga da je potrebno propitati demokratski legitimitet središnje banke. Situacija u Grčkoj pokazuje koliko je pogrešno smjeren ovaj model, eh, taj koncept navodno politički neutralne središnje banke. Dakle, umjesto konvencionalnih instrumenata e, zapravo se pokušava samo prikriti ono što se događa, a to što se događa ne funkcionira. Krajnji je trenutak da propitamo ovaj model i samo postojanje Europske središnje banke. Hvala. Kato. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju na uloženom trudu i izvješću. Pozdravljamo velik broj točaka, prije svega kritiku pristupa SBA e, dobrovoljnom e, gubitku u Grčkoj i hitnoj pomoći likvidnosti i pokušajima većeg profita od grčkih obveznica, što mislimo da nije na mjestu i tu se slažemo sa 25. točkom nacrta izvješća no dodatno nas brine mogućnost sukoba interesa središnje banke u smislu posljednjeg zajmodavca i ono tijela koje odlučuje da li su pojedine banke solventne, jer ta dva pitanja su povezana. Što se tiče programa kupovine vrijednostnica i dionica, drugi su spomenuli da li to mm, funkcionira, spomeni se u izvješću jedan umjeren napredak, no mi vjerujemo da bi novi zajmovi poduzećima oni koji postoje do sada zapravo se pokazali preslabi i mislimo da bi se programe na raspolaganju trebalo bolje upotrebiti kako bi došlo do zelene tranzicije koja je hitno potrebna. A time bi se trebalo pozabaviti na političkoj razini i stav našeg kluba je da je potrebno držati konferenciju o tom pitanju, a e, neki e, spomen povijesnog duga između pojedinih država je nešto što je također valja razmotriti. Također postoji mogućnost da trojka prekoračila svoju ulogu koju je dobila kroz ugovor, tako da ćemo mi te stvari izraziti u svojim amandmanima. Također spomenut ćemo uniju tržišta kapitala gdje nas brine e, činjenica da bi to moglo potkopati radno podizanju realnog gospodarstva, gdje nas ponovno najviše brine e, sposobnost da se novac dostavi onima kojima je potreban. SB je također počeo objavljivati zapisnike sastanka svog odbora, no što je sa informacijama o imovini na njihovoj bilanci gdje se može vidjeti da li likvidnost doista dopire do e, sektora kojima je potrebna. potpore za banke postoje, no ne postoji niti transparentnost, niti uvjetovanost i e, voljeli bismo vidjeti da se e, novac koji je na raspolaganju upotrebi na strateški način. Što se neovisnosti SBA tiče, ona ima jasan monetarni fiskalni e, utjecaj, pa me zanima da li je ta neovisnost stvarna. Možda bi njena nadzorna funkcija trebala biti odvojena od drugih, na što, za što bi bilo potrebno promijeniti same e, osnivačke ugovore. Hvala. Zahvaljujem. Marko Vali. Hvala vam. Zahvaljujem i izvjestitelju gospodinu Marijasu. Siguran sam da ćemo e, dobro surađivati na ovom izvješću koje je samo po sebi poprilično kritično, a mi vjerujemo da euro nije demokratski instrument, a ono što se dogodilo u Grčkoj je upravo zbog eura. Dakle, radi se o jednoj nedemokratskoj valuti koja je polučila upravo ovakve rezultate. što se tiče pakta o stabilnosti, ključno je zadržati suverenitet država članica i njihovih demokratski izabranih političkih strana kako moraju same moći odlučivati o svojim fiskalnim politikama i ekonomskim politikama neovisno monetarnoj dimenziji. Također moramo prerazmotriti e, demokratske standarde stranaka. To je nešto što se ne može jednostavno eh, nametati od dozgo prema dolje. A što se euro tiče, moramo razmotriti svu neravnotežu koja postoji eh, unutar platnih bilanci u svim državama članicama. Neke zemlje naravno stvaraju višak, primjerice Njemačka, ili nizozemska, eh, to je jedan faktor koji doprinosi ukupnoj e, neravnoteži. E, ti viškovi u krajnjoj liniji dakle, osjetit će se, ali eurozona neće od toga profitirati. Tržište Unija, tržišta kapitala, sekuritizacija i drugi faktori su zapravo doprinijeli krizi do koje je došlo, jer je to sve naravno poteklo iz SAD-a i nakon toga se proširilo na Europu. Tako smo se dakle zatekli u situaciji u kojoj trenutno jesmo. Što se bankovne unije tiče, mislim da trenutno nije e, još riješeno pitanje sanacije i rješavanje banaka, dakle banke koje su prevelike da propadnu i to pitanje još nije riješeno. Jedan način na koji bi se to moglo riješiti je potpuno odvajanje e, pojedinih vrsta banaka. Ako se time brzo ne pozabavimo, lako bismo e, mogli na kraju doživjeti samo reprizu krize sa vrlo ozbiljnim posljedicama. Dakle, smatram da je to važno prepoznati i priznati. Dakle, stvari su se možda donekle stišale, međutim, e, rješenje e, neće biti deregulacija, već regulacija. Hvala. Sljedeći govornik u ime NF-a nema nikoga, možemo tada reći ponovno dati izvjestitelju. Hvala vam predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni na komentarima i dosadašnjim raspravama na temelju ovog mišljenja. Ovdje se lijepo pokazuje da postoje područja koja oko kojih se slažemo, primjerice o ulozi koju bi mogla imati Europska središnja banka u smislu stabilnosti cijena, ali isto tako u osnaživanju e, zapošljavanja. Što se tiče nenaplativih dugova, To je problem u Španjolskoj, ali i u Grčkoj trenutno. Vlade pripremaju velik broj dražbi na kojima će ljudi ostati bez svojih domova. Mislim da je nužno provesti raspravu o cjelokupnom konceptu neovisnosti Europske središnje banke, jer po njihovoj definiciji oni bi trebali biti neovisni, no pitanje je što točno znači neovisnost. I tu bi bilo zanimljivo da zmotriti pojedine aktivnosti banke u tom kontekstu. E, da li parlament može e, donijeti sud o aktivnostima e SBA? Ja mislim da može, jer je to jedan način kojim se možemo pobrinuti da ta neovisnost doista nešto i znači. I nemojmo zaboraviti da Europski parlament u tome ima dobru uh, dosadašnje rezultate. Dakle, osvojili smo, osvajali smo rezolucije kritizirajući aktivnosti Središnje banke unutar trojke. I zbog toga mislim da je potpuno legitimno spomenuti to u mom mišljenju. Također bih se složio sa izjavom da se moramo pozabaviti problemom duga osobito uredbom 472 iz 2013. Zbog toga što nam to pruža mogućnost razmatranja razloga iz kojih je došlo do tako neodrživih razina duga u pojedinim državama članicama, ali omogućava nam i pronalaženje razloga zbog čega do toga došlo. I to nam omogućava upravo revizija. Mnogi kolege su se složili i mojim, s nekim od mojih komentara, kolega iz EPP-a rekao je da oni imaju svoj stav o tome, no citirat ću presudu, neovisni odvjetnik je u svom mišljenju rekao da e, pri kupovini vladinih obveznica na sekundarnim tržištima od strane SBA nužno je ugraditi određene zaštitne klauzule u takve intervencije. Što god da to značilo. No, nije moguće jednostavno intervenirati na sekundarnim tržištima. Europska središnja banka ne može jednostavno otkupljivati dionice, a istodobno biti članom trojke. Dakle, važno je razdvojiti te različite aktivnosti i drago mi je da ovu raspravu trenutno vodimo i mislim da na to imamo pravo kao Europski parlament koji ima mogućnost kritiziranja SBA a u njihovom eh, djelovanju monetarne monetarnoj dimenziji. No, time se može poboljšati njihovo funkcioniranje u onim ključnim trenucima i situacijama. I to osobito kada se radi o upotrebi ELA sustava hitne likvidnosti, jer SB je u određenom trenutku intervenirao, primjerice u veljači 2014. gdje je ESB nadišla svoje ovlasti, po meni nezakonito, jer li ne upotrebiti grčke obveznice kao zajam u eurosustavu. 28. lipnja 2015. ponovno je Europska središnja banka pogrešila kao nadzorno tijelo koje nije e, LA proširila na grčke banke, a rezultat je bio da je došla do situacije kakve je. I to se sve događalo u trenucima kada je Grčka najavila održavanje referenduma, a sada govorimo o neovisnosti središnje banke, koja je istodobno i nadzorno tijelo. No, u tom trenutku je referendum bio najavljen, a meni to sve skupa djeluje kao intervencija, jer je to nešto što ima učinka u stvarnom svijetu. I što se tiče profita, eh, na temelju grčkih obveznica. ESB ih je kupio pri 40% vrijednosti, a otkupit će ih se pri po 100% i to u trenutku kada u Grčkoj je nezaposleno preko milijun ljudi. To su moje pitanja. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 27.10. a raspravit će se 30. ili 1.11 znači na sastanku Ekona i glasanje dakle, a plenarno za veljaču planirano. Dakle, kako evo neću sad tu komentirati, e, to je na odboru, ali jedna metodološka stvar ako mogu, dakle kao predsjedatelj moja dužnost e, čini mi se da za ovo i drugo izvješće, izvješće izbjeći da svako izvješće bude izvješće o svemu. Ovo izvješće o ECB-u, pa nek se bavi monetarnom politikom i legitimnim pitanjima, dakle možemo se slagati ili ne, ali to je u, u potpunosti legitimna, a ne pokušaj da se to čini E, izvješćem istovremeno o ekonomskoj politici, bankovoj stabilnosti, zato imamo i izvješće o bankovnoj uniji i tako dalje. Lako ćemo svaki puta uključiti e, sve, sva pitanja, onda ćemo ugroziti ovaj identitet izvješća kao nečega čim što se bavi pojedinačnim pitanjem. Dakle, vas samo upozoravam za ubuduće. I sada sljedeća točka dnevnog reda preporuka Europskoj komisiji, preporuke za uh, e, Trading Services Agreement i sa sporazum o trgovini uslugama. Alesija Moska ima riječ. Tri minute, tri minute. Hvala. E, dakle, evo bevamo mišljenje o nezakonodavnom izvješću koje kojim se bavi INTA i ovim e, pitanjima koje se bave liberalizacijom uslugama. Dakle, neću sada da pogrešimo na način kako smo to činili u prošlosti. Naime, nije to da ili ne za sporazum, nego e, artikuliranje mišljenja parlamenta o e, pitanju u pregovorima koje se trenutno vode. Kako bismo mogli dati svoj doprinos i kako bi pregovarači znali koje su naše prioritete. Ovdje evo nekoliko stvari što se tiče TISA sporazuma. E, to uključuje 23 zemlje članice, VTO, Svjetske trgovinske organizacije i e, općeg sporazuma o trgovnim uslugama e, i njegovom usklađivanju sa e, novom modernim svijetom i uvođenjem u digitalni svijet. Dakle, to je važan dio europskog gospodarstva. I kao što sam rekla, 23 zemlje članice, države članice, a neke e, Znači, tu se radi o nekim zemljama koje su zemlje u razvoju, recimo BRICS, e, raspravlja se o ulasku Kine, ali to je još uvijek pod e, vetom. Što se tiče liberalizacije usluga za odbor Ekon, mi gledamo načela koja ovdje treba primijeniti u uredbi o e, zajedničkim privrednim financijskim uslugama. Znači, tražimo reciprocitet u otvaranju tržišta i jednako postupanje prema stranim i domaćim tvrtkama i našem je odboru važno da izrazi e, svoje mišljenje i da zauzme stav u smislu da razina svjetske trgovinske organizacije svakako Europska unija ovdje mora govoriti u eto jednim glasom i naš glas i naše mišljenje je paralelno također sa raspravom koja se vodi u ovom odboru ali utječe i na neke stvari koje se događaju na drugim e, međunarodnim forumima. Dakle, u nacrtu mišljenja koji smo sastavili, ocrtala sam niz preporuka, na primjer, činjenicu da bi financijske usluge trebale biti prioritet u pregovorima i da treba osigurati da se ne preuzimaju nove obveze koje bi ugrozile sadašnju financijsku uredbu EU. Nadalje treba nam jamstvo da pristup tržištu i e, sva izuzeća trebaju biti izuzeća, a ne pravilo i da u svakom trenutku trebaju biti e, obrazložena te također razmatranje e, ulaska Kine u pregovore i nuđenje toga i drugim zemljama BRICS-a, a onda bi sporazum možda eventualno biti, mogao biti referenca za multilateralni pristup. Dakle, to je nacrt e, preporuke. A, evo, ako mislite da možete nešto poboljšati, izvolite. Zahvaljujem na riječi. Evo to je još jedan u nizu vrlo važnih sporazuma u kojima će također Europski parlament dati svoje preporuke. Mislim da smo svjesni trenutka u kojem živimo, umjesto da govorimo o tome kako kako sa suradnjom u, u između unutar Europske unije i e, drugim e, supersilama u, e, na svijetu kako smo pomogli da postanemo vođa u ovom području što je naša redovna uloga. Umjesto toga sada već dugo vremena govorimo o tome što učiniti, kako ne bismo previše zaostali, kako bismo bili uključeni, ali kako ne budemo isključeni od ostatka svijeta. Pa želim eh, čestitati izvjestiteljici na odrađenom poslu i drago mi je što ćemo zajedno surađivati, ali evo dopustite na početku da kažem nekoliko općih načelnih komentara koje nadam se da ćemo moći detaljnije raspraviti i u budućnosti. Dakle, u proteklih godinu dana Europski parlament raspravljao je e, porezne politike i to je nešto što mi nedostaje u ovom mišljenju, dakle riječ ili dvije o porezima. Još e, jedna stvar se bavi pitanjem, dakle zašto Kina, članica skupine zemalja brics je sada ovdje eksponirana na tako vrlo eksplicitan način. To zaključno još nije ni jasno što znači okvir na visokoj razini i što bi on trebao značiti i što, koja je točno definicija toga. Pa se nadam da ćemo moći pronaći zajednička rješenja tu koja ćemo moći iskoristiti da pojasnimo eventualno otvorena pitanja. Kate Swinburne. Zahvaljujem. Zahvaljujem izvjestitelju na radu izvjestiteljci na ovom izvješću koja ukazana na specifičnost financijskih usluga u TISI, a to nedostaje u, e, u privremenom izvješću. Slažem se da financijske usluge trebaju biti prioritet Europske unije u pregovorima i znamo da u radu o najvećim e, uredbama o financijskim uslugama da je to središnji za svakog trijaloga, posebice recimo sa uredbama EMIR i Solventnost 2, koji su bili očigledni primjeri gdje su međunarodni odnosi baš teški i e, dugotrajni, jer, naš, jer su financijska tržišta globalna po prirodi i mobilna i u interesu nam je da surađujemo sa međunarodnim partnerima kako bi osigurali regulatornu konvergenciju i sigurnost potrošača. Dakle, u uključivanje ovih principa u tis znači ne samo priznavanje e, različitosti temeljem prudentnosti i bonitetnosti, nego također e, primjenu već dogovorenih međunarodnih propisa kao što su bazili OSCO i IAS e su nešto što će to dodatno osigurati. Ali tu postoji pitanje naravno podataka, podataka koji su takva osjetljiva tema u međunarodnim sporazima, čak i u samoj Europskoj uniji ali mislim da tu također treba biti posebna, e, posebni tretman financijskih podataka i e, dosadašnji rad e, na tom području trebao bi nam pomoći da uključimo financijske usluge kao posebni slučaj u TIS-u, a ono što smo naučili iz financijske krize je da financijski nadzornici trebaju imati pristup informacijama i podacima jer je financijski sustav međupovezan. Znači posebice derivati su posebice e, pitanje recimo za e, mandat G20 da se uspostave trgovinski repozitorije, a još uvijek ne možemo vidjeti te podatke kod svih razlih regulatora i to nam treba mandat, pa možda bi TISA bila pravo mjesto i metoda da se to napravi. A sada smo u gorem e, slučaju nego prije financijske krize, a sada te podatke ne možemo dijeliti a pitanje e, zakona i više strukih e, e, restrikcija to onemogućava znači podjela financijskih podataka i pristup financijskim regulatorima mora biti uređen na visokoj razini i moramo jačati svoje zahtjeve kao da postanu standardni zahtjevi u modernim trgovinskim odnosima i želim e, sudjelovati u radu sa e, izvjestiteljicom kako bismo došli do najboljeg mišljenja za financijske usluge u pogledu financijskih usluga. Hvala. Enrique Albechambo Gracias, señor presidente. Muy Zahvaljujem. Ja ću kratko. Kao prvo, e, dopustite da kažem da pozdravljam rad izvjestiteljice na ovom izvješću. E, doista e, se slažem sa većinom onoga što je rekla, ali evo dopustite da dodam evo stvari ili dvije. Možemo to putem amandmana, ali možda u nekom drugom obliku. Dakle, neke od ovih ideja su možda općenitije, neke specifičnije. Na primjer, e, u mnogim dijelima Europe postoji velika kriza nezaposlenosti, pa mislim da bismo trebali reći da bi ovdje ideja trebala biti jačati stvaranje radnih mjesta. A u tom smislu rekao bih dalje još da u samom sporazumu moramo osigurati nepostojanje preporuka za prepreka za najbolje iskorištavanje potencijala male i srednje privrede ili samo zaposlenih ljudi kao što su recimo arhitekti, novinari, i tako dalje. Dakle, mora postojati doista produktivni kapacitet stvarno stvaranja radnih mjesta i pomoć tim manjim tvrtkama kako bi doista mogle krenuti sa radom i to ne bi trebao biti podlijegati nikakvim lokalnim ograničenjima. Evo još sam želio samo naglasiti da je to sporazum kakav bi želio parlament. E, dakle, primarni cilj je multilateralnost i sporazum sa neovisnim državama i dvije regije u Kini, Tajpeju. Ali sama Kina nije uključena sada u ove pregovore. Dobro znamo kakva je tu politika, ali svakako Ovo bi trebao biti početak jednog šireg sporazuma koji će obuhvatiti više teritorije zemalja. Pa pozivam izvjestiteljicu da pozove na poboljšanje zakonodavstva o javnoj nabavi kako bi se e, trgovina uslugama posebno ojačala. Ponovno evo, mislim na arhitekta. Mislim, znam da je to, da to osjetljiva pitanja, ali mislim da parlament mora pozvati na Eh, odgovarajuće mjere ako je to ono što je tu potrebno. Znači, nadalje je financijske usluge i slažem se sa onim što, u načelu sa onim što je rečeno, podaci pa i tako dalje, ali postoji tu još jedan problem, a to je zaštita potrošača, zaštita potrošača ovih usluga. Vidjeli smo naime u krizi nedostatak e, poštovanja prema apsorpcijskom kapacitetu od strane potrošača vjerojatno zbog kompleksnosti e, proizvoda što može biti problem i opasno, a to može biti i problem sa otvaranjem e, granica. Zahvaljujem. Gospodin Vegas. A što se tiče procesa liberalizacije, tu se može biti eventualno skeptičan. A to je zbog toga što to u načelu gledamo kao djelomice uspostavljanje svjetskog gospodarskog poredka koji primarno uzima u obzir potrebe multinacionalnih korporacija koje su svakako cijelo vrijeme samo sve važnije i važnije. I ovaj proces mislim da dobro u, u, se uklapa ovaj okvir. TISA je pregovarana 2013. iza zatvorenih vrata kao i uvijek u potpuno i tajnosti. I to je isto također zbog e, Svjetske trgovinske organizacije i Doha, Runde Veta. I tu je vrlo obuhvaćeno vrlo malo zemlja, zemalja koje su dakle demokratske koliko jesu, a radi se samo o financijskim e, uslugama, nego i o drugim e, pomorskim, poštanskim uslugama i tako dalje, gdje će se odokinuti e, monopol nad javnim službama i uslugama. A sve što mi znamo ovdje o tome je iz onih likova kao što su vikili, koji pa znamo nešto o financijskim, pogledu financijskih usluga iz travnja 2014. A ono što se vidi u likovima je nešto što zabrinjava, ali dobro nisam to htio sad detaljno samo spomenuti. Dakle, u ovom dokumentu nalazi se jedan negativni popis, znači sve se može liberalizirati osim e, nekih izuzeća, znači onoga što je navedeno na popisu. A na popisu je ono što je e, podliježe liberalizaciji. To je načelo ovog dokumenta koji dolazi u javnu domenu ovako. Dakle, ne može se vraćati na stare razine e, zaštite, znači ne revizijska klauzula, znači ono što se usvoji je zacrtano u kamenu, to mi se čini potpuno neprihvatljivim principom. I tu se gazi e, suverenost naroda i demokratski izabrane vlade za par godina ne mogu ništa učiniti da eh, obrnu ono što je sada usvojeno. I još jedan proces liberalizacije također u kojem smo također skeptici, eh, skeptični se događa. Hvala. Za zeleni, za zelene i sa Zahvaljujem. Dakle, ono što predlaže izvjestiteljica je dobro i to je dobar temelj, puno tema. Ovdje iz našeg gledišta mogu se još porazgovarati, ali mnogo toga što smo htjeli reći već je rečeno. E, hoće što se tiče pozitivne ili negativne liste, ako to treba biti zlatni standard za pregovore, mislimo da je doista nužno da se e, utvrdi pozitivna lista od toga koje su usluge obuhvaćene. To je nužno, znači Eh, otvoren eh, javne, javne usluge eh, koje bi trebale biti posebno zaštićene, a to također i pitanje javne nabave, jer po našem mišljenju i to još jednom treba javno nabaviti. Znači, javna nabava ne smije ići samo na najnižak ponuđača, odnosno na najnižu cijenu. Nadalje, ono što nam je jako važno i ono što ko čega želimo biti jako oprezni je e, pitanje financijskih tržišta u ovom kontekstu i daljnja deregulacija, odnosno e, pravo e, na deregulaciju ako bude oduzeto državama ili ograničeno, to po našem mišljenju bio bi temelj za povlačenje Europske unije iz pregovora i zatraživanje toga i mi bi kao Europski parlament trebali jasno to i izreći. Mi smo se kod reguliranja financijskih tržišta još nismo toliko razvili koliko smo možda željeli u Europi iz tog razloga a, posebice što se tiče izuzeća želio bih reći da možda orijentiramo više na CETU nego GAC, jer CETA ovdje ima bolje, točnije i preciznije definicije, pa sad bez obzira hoće to ikada biti, e, je li to ikad bilo um, ratificirano ili ne, ali svejedno to izvješće bi nam bilo puno bliže i bolje za ugledati se. Još jedna stvar je pitanje poreza, to je već neko spomenuo. Sektor usluga nudi naravno mnoge mogućnosti da za prebacivanje profita ili porezna osnovice preko granica, to treba vrlo jasno izregulirati, odnosno pazite da se to ograniči i treba ovdje pozvati komisiju na odgovarajuću direktivu za takve mjere e, prije nego što se dovrše pregovori, svakako prije njegove ratifikacije. Mislim da to mi kao parlament dugujemo poreznim obveznicima. I na kraju transparentnost kod e, sporazuma o trgovini i trgovinskim sporazumima e, to se sve više spominje, mnogi e, pa, propadaju zbog nedovoljne transparentnosti i mislim da bismo ovdje trebali tražiti da pregovori budu što transparentniji mogu biti i da parlament i javnost budu u potpunosti odnosno mi barem u potpunosti informirani je javnost da ima uvid u sve dokumente. Evo, zahvaljujem. Marko Vali. Hvala predsjedavajući, hvala Nadam se da će biti moguće znači doći do određene transparentnosti i stvoriti dodatnu transparentnost eh, glede ovog eh, nebrojenog gospodarskog sporazuma o kojem se premalo govori, a o kojem bi trebali naši sugrađani biti informirani. Dakle, tu već postoji pitanje transparentnosti pregovora i vjerojatno je da svi ljudi koji su u koje se to tiče neće biti uključeni u, to, u te pregovore, ali postoje velike multinacionalne tvrtke koje će sudjelovati tome svemu. U svakom slučaju najvažnije je da bude što veća moguća transparentnost, jer postoje obveza tajnosti nakon svajanja tehničkih e, podatak, e, sporazuma tajnost, petogodišnja tajnost u vezi sa sporazumom, a to je nešto što bi trebalo ukinuti, jer u suprotnom e, bi se moglo biti dovedeno pitanje. Analiza gospodarskog učinka treba provesti, treba provesti neovisna tijela, a ne tijela koja plaćaju multinacionalne tvrtke i trebamo imati stvarni, stvarnu analizu na realno gospodarstvo i na zapošljavanje. Ovdje govorimo o ovim trgovinskim sporazumima. I poštivanje demokracije jako je važno, jer ukoliko jedna zemlja želi usvojiti financijsku regulativu koja će biti strožja u određenom sektoru koji smatra sistemskim, onda to mora biti u mogućnosti napraviti. Ne smije neki sporazum imati prevalentnost eh, nad drugim. Možda bi javno mnjenje htjelo dodatno uređenje. Dakle, budimo oprezni na posljedice koje bi ovaj sustav mogao imati. Sustav koji bi ugrozio demokraciju državama članicama. Ja ću ukloniti ovu svoju rečenicu jednu u kojoj je cilj da se ukine postojeće zakonodavstvo kako bi se eh, ja mislim da bi trebalo uhinuti tu rečenicu, mislim da bi bilo bolje e, uvesti reformu financija kao što je to napravljeno nakon zadnje krize. Zatim treba jasna e, jasno određe odredbe glede zaštite zašte potrošača i korist naših sugrađana kako bi se očuvala financijska neovisnost. I još jedna stvar, brzina svjetlosti, dakle, jako je važno da e, bonitetne mjere budu osporene ukoliko stvaraju teritorijalni suvišci. Izvjestelj će odgovoriti, izvolite, ako imate komentare. Hvala na komentarima. doista sam spremna raditi na poboljšanju ovog izvješća. Kao što znate imamo ograničenja je dužine teksta. Dakle, bio sam ograničena time, no nadam se da ću uz vaš doprinos moći poboljšati ovaj tekst. Nastala sam također slijediti još jedno drugo dodatno načelo u izradi ovog nacrta teksta. Nastala sam se držati što je više moguće naših nadležnosti, jer komisija, odnosno odbor koji je e, nadležan će se baviti ovim svim pitanjima, a i isto drugi odbori će e, moći iznijeti svoja mišljenja. Dakle, mislim da naše mišljenje treba biti usredotočeno prvenstveno i konkretno na naše ovlasti. Evo nekog reakcija nakon vaših primjedbi. Kao prvo, spomen Kine. To je, to su, to je već napravo nekoliko kolega, dakle, sama ideja proširenja zemalja i obuhvaćanja zemalja na koje se ne tiče ovaj sporazum, pa to ide u smislu jednog e, stvaranja multilateralnog e, sporazuma nove generacije, poput ovog u kojem se sada sporaz, razgovara. Dakle, ja ovdje govorim o e, sporazumima koji definiraju norme. Dakle, mogućnost uključivanja Kine i drugih zemalja koje su isključene iz ovih pregovora, neupitno je nešto što ide u pravom smjeru. Sad, pitanje podataka. To je jako delikatno pitanje koje je riječ. Ne samo za financijske usluge, to se tiče također i drugih stvari. No, prima sam to na znanje i konačno zadnja stvar o kojoj mislim, na koju mislim da trebamo odmah reagirati, nekoliko govornika se javilo s tim u vezi, to je transparentnost. Naravno da je to ključan element. Ali podsjećam da je parlament, zahvaljujući svom djelovanju, već postigao da se uključi načelo otvaranje transparentnosti. Dakle, u velikoj e, javnim se čini velika većina dokumenata o kojima se pregovara i to je napravljeno, to je ostvarano zahvaljujući pritisku parlamenta i to je uspjeh koji si možemo pripisati jer tako što nikad nije ranije napravljeno. Tako, tako, takva transparentnost i objavljivanje podataka mm, nešto mm, tako se što nije napravilo ranije. I ovaj sporazum TISA drugi je na kojem se primjenjuje takvo načelo. Dakle, mislim da parlament e, može radovati zbog toga, ali nikada ne smijemo spustiti gard, jer možemo još poboljšati poglavlje transparentnosti. Naravno, i dalje sam potpunosti otvorena i vjerujem da ćemo imati mogućnost dobro i kvalitetno surađivati međutim. Hvala. Rok za ulaganje manmana je 22. listopad razmatranje 10. E, studenog, na Ekonu se glasa 1. prosinca, a na INTA izvješće 10. prosinca. Hvala. Prelazimo na zadnju točku na dnevnom redu, a tu se radi o e, mišljenju o Europskoj investicijskoj banci, godišnje izvješće za 2014. ako sam dobro shvatio, u ime Dimitrosa Papadimulisa govori Fabio Demazi. Izvoli Fabio. Hvala predsjedavajući. Dakle, u ime Dmitrijusa Papimulisa želim se ispričati drugim zastupnicima odbora EKON. Naime, on je izvjestitelj za nacrt mišljenja u ime za Europsku investicijsku banku na Nažalost, zbog e, iznih okolnosti nije mogao na ovom sastanku, tako da ću ja u biti iznijeti ono što je on od mene tražio, dakle tražio što je tražio da objasnim njegovo, njegovo članov osoblja je nazočno ovdje, dakle ja ću primiti vaše komentare i prenijeti mu ih. Što se tiče mišljenja, izvjestitelj ističe potencijalnu ulogu Europske investicijske banke EIB-a kao e, investicijsko ulagačko tijelo, osobito u situaciji u kojoj europsko gospodarstvo kaska i kaska glede investicija i zapošljavanja na razini smo od prije krize, no istovremeno moramo naglasiti da smo jako zabrinuti povećavanjem e, siromaštva, nezaposlenosti i nejednakih ulaganja i problema na tržištu, što ima veliki negativni utjecaj na gospodarstvo, gospodarski rast naša gospodarstva. Dakle, sada smo u situaciji kao prije krize, mnogdje je situacija oslabila za 25% ili 30% u zadnjih pet godina. Dakle, jako je važno prema izvjestiteljcu da EIB poveća, Europska investicijska banka poveća ulaganja na način da maksimizira e, gospodarski rast u državama članicama i osobito onima koji imaju jako zabrinjavajuću stopu nezaposlenosti i pada BDP-a prema mišljenju mog vlastitog kluba zastupnika glede e, uspostave Europskog fonda za strateška ulaganja, izvjestitelj efsu dakle izvjestitelj ukazuje da je jako važan da on bude funkcionalan, transparentan i pravedan i da se određe prioriteti u sektorima u zemljama koje su najviše ugrožene i koje najteže uspijevaju privući ulagače zbog viskog rizika. Što više naglašava da se IB mora suzdržati od e, suradnje sa investicijskim partnerima koji imaju negativnu pasivu glede te poreza i koje su, kod kojih je primjećeno neplaćan poreza i te poreza. Dakle, primjećeno je da EFSU, e, da EFSU ne bi trebao previše ulagati na privatno tržište, da i da se reevaluira privatno javno partnerstvo. Što se tiče profitabilnosti za E, gospodarstva i društva treba prispitati nove načine da se financiraju osobito e, javna ulaganja. Zatim, izvjestitelj hoće znati da li EIB e namjera pojačati svoj sustav izvješćivanja parlamentu glede ostvarenog napretka i utjecaja svojih investicija unutar izvan Europske unije te informacija glede nadzora aktivnosti i programa. Najviše hvala. Thank you. First speaker, Thomas Mann. For the... Hvala, Thomas Mann. Hvala eh, izvjestitelju na ovom izvješću i, eh, i na stavištu koje je izrađeno. Pod ovih devet točaka koje je formulirao izvjestitelj, mislim da ima nekoliko stvari koje eh, možemo gledati doista konformno. Jer ako pogledamo koje to sve može imati značenje za nas, onih 16 milijardi Europske komisije, pet iz programa e, investicijske banke, e, da kako bi nastalo onih 315 milijardi. Dakle, važnost toga smo već mi zapazili u parlamentu kada je E, također e, predsjednik Juncker parlamentu izjasnio kako je, koja je važnost ovog poduhvata. Dakle, ključno je da imamo ovaj e, znan e, ovaj ova suma koja je sada porasla e, na 80 milijardi eura za 3%, znači to je za 3% da je to svakako pozitivno, ali kako će to biti podijeljeno? Naravno treba nam kvote za zemlje, ali to sad nema nikakve veze s ovom temom. Ideja je bila u kojoj se zemlji sada radi, e, mora se raditi o projektima koji imaju dodanu europsku vrijednost, znači koji imaju poveznicu sa Europom i koji moraju jasno pokazati da to sada e, ne financiramo stvari koje nemaju e, mogućnosti uspjeha, nego koje, od kojih je zajamčena učinkovitost i gdje će nastati rezultati, a ne samo da se reče evo neki su iskoristili priliku i onda rekli pa dobro, tu treba sada podupirati one projekte koje do sada nismo podupirali, znači EBE. A pozdravljam i ono drugo, EPP, znači da posebice se podupiru mala i srednja poduzeća, jer ovo je samo e, dodatni e, pristup e, rizičnog kapitala, poduzećnog kapitala, njima je to posebice teško i naročito je važno izraditi i savjetodavna mjesta za malu i srednju privredu. Nadalje, E, iako se tu možda malo razlikujemo, ali možda ćemo se tu naći. Možda nije ključna stvar u subvencioniranju, treba nam privatni kapital koji treba privući, ali svakako pod odgovarajućim kriterijima. Znači nećemo srđe od bilo kime, to je također jasno. Još jedna stvar koja mi je posebice važna, moramo provjeriti da e, neovisno onome što e, mi radimo na europskoj razini, ne može se dogoditi da se neke zemlje odluče da i time e, smanjuju svoje e, državne dugove. Dakle, to je nešto što e, ako se prihvati mislim da možemo imati dobar temelj za rad i mislim da ćemo na kraju zajedno postići odgovarajući cilj. Imamo jedan prijedlog odbor za proračun i da ćemo time postići dobar rezultat. Hvala. Hvala, kolega Fernandez. Ja se ovdje javljam ime Marija Ža Rodrigeša koji je bolestan i nažalost ne može na sastanku. Marija Žao mi je prenio svoje komentare o ovom izvješću koje ću vam e, brzo pročitati. Kao prvo, gospođa, gospođa Rodrigeš želi zahvaliti čestiti izvjestelju e, na e, obavljenom radu i tim čestitkama se i ja želim pridružiti. Dakle, ona i cijeli klub socijalista smatramo da je potrebno e, odraditi još taj korak dalje u financiranju Europske investicijske banke, jer Europa treba nadoknaditi svoj zaostatak. Imamo manjak javnih privatnih ulaganja, što ne omogućuje da se ponovno pokrene gospodarstvo Europske unije. Stoga Europska investicijska banka, kao što to s pravom stoji u izvješću, mora omogućiti da se nadoknadi taj to kašnjenje u ulaganju, osobito u onim regijama koje su najviše pretrpjelo od krize ulaganja. To je jako važno. su određena gospodarstva poput Njemačkog koje imaju čak i slabo ulaganja što bi, što bi opet da se popravi moglo pomoći bilanci Njemačke, no izvjestan misli da bi trebalo zaštiti e, načelo dodanosti za EFSU, za Junckerov plan i trebalo bi financirati rizičnije projekte koji u suprotnom bez Junkerova plana ne bi bili financirani. Dakle, trebalo bi se ulogi, ulo, usredotočiti na projekte ulaganja u regijama Europske unije kojima je najviše potrebna E, potrebno da poboljšaju svoj gospodarski rast. Kako god bilo, gospođa Drige i njen klub zastupnika smatraju da bi Europska investicijska banka trebala obnoviti svoje instrument ulaganja, a EFSU je u samom srcu toga postupka. Treba jamčiti da postoje različite opcije kako bi se izbjeglo probleme s kojima smo bili suočeni tijekom prošlosti. Tu postoje određeni instrumenti kao nulta stopa i slično. Dakle, Europska investicijska banka treba postati prava razvojna banka, pravi instrument ulaganja. Izvjestelj misli također da u postupku tehnološkog razvoja cijelokupnog gospodarstva gdje dolazi do premještanja radne snage i prelaska na kapital, da to stvara problem nezaposlenosti kratkoročno, ali isto tako je važno da EIB i Junckerov plan da budu usredotočeni na e, projekte ulaganja koji stvaraju najviše radnih mjesta i jačaju mogućnost otpora na sistemske krize tako što će se stvariti otvarati nova radna mjesta i konačno važno je imati što veću transparentnost i odgovornost. To je napravljeno u Junkerovu planu i stvar mora biti proširena kako bi cjelokupna EIB mogla funkcionirati na transparentan i odgovoran način. Europska investicijska banka mora pomoći razvoju cjelokupnih investicijskih banaka, regionalnih, nacionalnih u cijeloj eurozoni. Eto, mi smatramo da je e, prvo pozitivno i smatramo se, nadamo se da će komentari gospođe Rodriguez i ostatka našeg kluba biti uzmeti u obzir da se poboljšava ovo izvješće. Hej Hvala predsjedavajući, ja govorim u ime Ozoka, zastupnika Sjeni Ozoka koji ispričava što nije mogao biti tu. On je bio izvjestitelj Sjeni na, i na prethodnom izvješću o EIB-u i htio bi znati kako su blisko surađivali klub zastupnika odnosno želi ukazati na to da je suradnja kluba zastupnika bila od velike koristi da se iznesu dobri prijedlozi za e, izvješće i htio je ukazati na to da su prošle godine pregovori bili dominirani e, pregovorima oko fsu a a sada se radi o proračunskim, e, o odboru za proračunsku i nadzor. Gospodin e, Ozuk zahvaljuje izvjestitelju na uravnotežnom pristupu, iako se slaže sa velikim brojem argumenta kolega, prvenstveno će se osredotočiti danas na ono gdje se ne slaže u potpunosti. Svi smo zabrinuti niskom stopom ulaganja u Europi, osobito spram razdoblja koje je prethodilo krizi i zabrinuti smo također za visoku nezaposlenost određenim državama članicama i općem dojmu nestabilnosti. Međutim, mislimo da je također pošteno spomenuti i određene korake koji su već poduzeti na razini Europske unije kako bi se riješili ti problemi, a nismo uvjereni da je to dobro ukazano u izvješću u članku četvrtom. Htjeli bismo da se taj stavak ponovno e, izradi. Iako se slažemo s općim načelom da je dobro izbjeći stvaranje dispariteta razlika u EU, osobito kada se radi o instrumentu EIB-a, ne slažemo se sa tvrdnjom e, e, izvjestelja prema kojem EIB financira četiri najveća e, gospodarstva i ako tome bude tako, mi bismo, ako tome, to bude stajalo i dalje u izvješću, mi bismo htjeli vidjeti određene argum, dokumente prema kojima se potkrepljuju te tvrdnje, jer EKR smatra da je veliki broj zemalja bio E, izvukao korist od tih financija, a to nisu bila isključivo najveća gospodarstva. Što se tiče stavka sedmog, e, također uveliko podupiremo privatno-javna partnerstva i htjeli bismo da se više u njih razvija. Ne slažemo se da je GBS e, E, pojem profitabilnosti i smatramo da bi se trebalo suočiti s činjenicom da u određenim zemljama nedostaje e, znanja kako bi se izgradila valjena privatno javna partnerstva, tako da bi trebalo e, razviti ta privatna, ta, ta ulaganja, a ne smanjivati i ne mislimo da je smanjenje tih ulaganja valjna alternativa. Mi ćemo uložiti amandmane i e, nadamo se da vjerujemo da ćemo imati dobru razmjenu stafništa i veselimo se suradnji suradnji u ovom odboru. Hvala. Hvala. Kolegica Scott Ne, prvo. Gospodin Kavret. Hvala vam, predsjedniče. I ja govorim u ime svog kolege prijatelja Filipa Debakera koji nije uspio doći danas. Prije svega zahvaljujemo izvjestiteljici. Zahvaljujem. Zahvaljujemo i možemo, želimo reći da par točaka e, moramo naglasiti. Svi želimo da e, investicijska banka bude učinkovitija no to ne možemo ostvariti kroz kvantitativno povećanje kapaciteta za odobrenje zajmova. To će se prije postići kroz učinkovitije djelovanje banke kada se radi o konkretnim ciljanju, konkretnom ciljanju na investicijske jazove, dakle investicijska područja i procese koji sami po sebi nisu obuhvaćeni pokriveni komercijalnim bankama. Dakle, prije svega smatramo da investicijska banka te treba usredotočiti se na privlačenje privatnih investicija za infrastrukturu. I kao što smo već rekli, ovdje postoji velik jaz što se tiče infrastrukturnih investicija situacija je takva još od krize, a to moramo da, dići kako bismo povećali konkurentnost i standard života naših građana. Dakle, ono što je potrebno je da se svi ovi faktori uzmu u obzir kada se stvara kreditna ili investicijska politika EIB-a. E, FC, Junckerov plan i EIB imaju obavezu privlačenja novih alternativnih oblika privatnih investicija za ovakve infrastrukturne projekte. Nadalje, ne može se tražiti eh, da e i B izvješćuje eh, o ulaganjima male i srednje poduzetnike samo zato jer se radi o malim i srednjim poduzetnicima. Mora se raditi o svojevrsnom izboru poduzetnika na temelju njihovog potencijala za rast i to brzi rast osobito, jer se ne radi samo o pružanju pomoći malim i srednjim poduzetnicima. To nije glavna aktivnost investicijske banke. A kao što je već rečeno, Junkerov plan i njegova izvršna ruka, investicijska banka, moraju se usredotočiti na one velike mjehuriće, velika područja siromaštva koja danas postoje u Europi. Četvrto, trebali bismo EIB zatražiti da ima svojevrsnu krovnu ulogu što se tiče primarnih e, izvora investicija. Dakle, oni se ne bi trebali natjecati, konkurirati drugim oblicima investicija, već raditi uz njih tražeći ulaganja u novim gospodarstvima, ulaganja u nove tehnološke mogućnosti i tako dalje. Zaključno, EIB mora reagirati demokratski i biti odgovorna i ovom domu. To se podrazumijeva i smatram da bi ta potreba također trebala jasno biti odražena u ovom mišljenju. Zastupnica Scott Caton. Svatko danas zamjenjuje nekog drugoga, no eto, ja sam odrađujem svoj posao, bravo ja. Sve u svemu mislimo da je ovo mišljenje vrlo dobro, tako da mislimo da ćemo moći uskoro surađivati sa gospodinom Papadimolisom koji je bio prošle godine izvjetelj u Sjeni, tako da se nadamo da ćemo moći uskoro i konstruktivno ponovno surađivati. Pozdravljamo nekoliko dimenzija ovog izvješća. Prije svega, zabrinutost što se tiče visokih stopa nezaposlenosti diljem Europske unije, potreba za strateškim ulaganjem i alternativnim metodama kreditiranja, također podržavamo poziv da EIB e, se suzdrži od aktivnosti sa poreznim utočištima, e, što je naglašeno i Dodd Niedermayer izvješću. A autori su ondje pozvali se izmijeni statut eib kako bi se pobrinuli da financiranje investicijske banke ne može ići konačnim ili potredničkim korisnicima koji koriste porezne oaze ili neke štetne porezne prakse. Dakle, nadamo se da ćemo moći nešto uvesti e, dosljednosti radi i u ovo izvješće da ćemo moći e, zajednički u tom smjeru raditi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Mi ćemo amandmane ponuditi u tri glavna područja. Prije svega želimo uključiti e, javno imenovanje nepoštenih poduzeća koje su imali pristup fondovima EIB-a. Nedavno otkriće mi tu padaju na pamet da je EIB dobio odobrio zajmove 4 miliona za jedno poduzeće i nas zanima kako su i zanima nas kako su oni u kojim oblicima podržavali Volkswagen. Također nas zanimaju detalje o alternativnom financiranju, osobito u kontekstu nadolazeće konferencije 21 u Parizu. Nadalje, za zelenu tranziciju je potrebno dodatno financiranje i moramo se priznati da odpravljački odbor EIB-a ima sposobnosti za procjenu e, prijeva za zelenim financiranjem, zelenim potporama i da rade zajedno sa Središnjom bankom u razvoju programa kako bi se financiralo strateški e, zelenu tranziciju. Također ćemo pozdraviti činjenicu da će EIB provesti e, procjenu svih zahtjeva za zajmove, što je prošli tjedan predloženo jer moramo se pobrinuti da su odgovarajuće vještine stavljene na raspolaganje kako bismo sigurni da se svi programi uspješno provode. Također pozivamo da EIB izloži evaluaciju mogućnosti e, prekida e, financiranja projekata koji se bave na obnovljivom energijom. Nadalje, odnos između upravljačkog odbora i upravljačkih tijela e, želimo staviti naglasak na rodnu jednakost u zastupljenosti. Hvala. Zastupnik Vali. Hvala vam, drago mi je da smo čuli stavove izvjestitelja, makar i prenesene. Dakle, ovo je mišljenje odbora KONT i važno je zbog toga što će nam ovo pomoći da dođemo do potrebne transparentnosti e, vezno s projekte koji će profitirati od financiranja iz EIB-a. Tako tu ćemo pokušati najbolji mogući doprinos napraviti, no iz perspektive e, konta vratio bih se u perspektivu odbora ikon. E, što se tiče malih i srednjih poduzetnika i mikro poduzeća. Eh, vrlo važan temelj našeg gospodarstva. A Europska investicijska banka eh, bilo je pozitivno da i dalje vršimo pritisak na njih i da se pobrinemo da investicije doista i dođu ne samo do onih velikih poduzeća, već i do manjih i najmanjih. Jer ta poduzeća su upravo ona koja su najteže pogođena krizom u Europi i u velikom broju slučajeva te situacije nisu riješene unutar monetarne unije, postoji određena neravnoteža i određene zemlje to osjećaju snažnije od drugih. Nešto bih rekao i o ekonomskoj održivosti u infrastrukturnim projektima. Kada se provodi studija utjecaja, one kad kada znaju biti pretjerano optimistične i pojavljuje se pitanje o neovisnosti tih studija, a to je nešto što želimo izbjeći. Nedavno smo imali prošle godine iskustva sa konkretnim slučajevima ove naravi i želimo izbjeći da se takve stvari ponovno dogode. Što se tiče ozelenjivanja i što se tiče porezne transparentnosti, e, to je drugo područje gdje e, ćemo uvelike e, biti oprezni. Zahvaljujem. Eto, ja sam sada u nezgodnoj situaciji gdje moram dati povratnu informaciju izvjestitelja, ali sve što ja mogu reći je da ću dati sve od sebe kako bih prenio vaše komentare izvjestitelju. Da li NF ima neko se želi javiti za riječ? Zastupnica Kapel, izvolite. Da, svakako. E, to je bilo e, točno. Ja sam se javila kao izvjestiteljica e, i također želim Fabio još zahvaliti na onome što je rekao. Svakako je puno toga zanimljivoga, ali još imamo puno toga još za danas raspraviti i tako dalje što se tiče predloga za i amandmana za ovo izvješće. Svakako, važno je, golema je važnost Europske investicijske banke za investicije u Europe, radi se o 80,3 milijardi investicija 2014. i upućuje se također i na golem investicijski jaz koji postoje, znači da su oni još uvijek na, raz, na razini prije krize, Radi se o potrebi od 300 milijardi investicija i upravo zbog toga treća tri e, ukazuje na hitnu jačanje aktivnosti. Trebalo bi reći da možda što se tiče Europske investicijske banke treba e, novo povećanje kapitala nakon e, onog, onih 2012 te provedenih povećanja za 80 milijardi. Dakle, u svakom slučaju povećanje kapitala će biti potrebno kako bi se riješio ovaj e, golemi investicijski jaz u Europi u infrastrukturnim projektima posebice. Osim toga, e, upućivanje na inovacije i rizični kapital, svakako to je nešto što je važno za Uniju kapitala i kod EFSI-a također da se dobro evaluiraju projekti, posebice oni koji su vrlo rizični i također e, me zaista iznenadilo kad je danas rečeno da ovih 50 e, milijardi do e, kraja e, godine su već podijeljeni, a to treba evaluirati u sljedećoj godini. Što se tiče kodeksa postupanja, da, ali treba jasno reći što to znači. mislim, ne možemo sada sve odmah postaviti pod sumnje zato što su se dogodile neki skandali. Dobro, javno-privatna partnerstva da, ali to se mora ocijeniti jer e, javne investicije po nekim, u nekim projektima nemaju inovacija, nemaju alternativa, ali tu treba isto tražiti inovativne mogućnosti financiranja, također više transparentnosti i više suradnje s parlamentom, to je svakako pozitivno s našeg gledišta. Zahvaljujem, izvjestitelj. Ispričavam se, nemamo vremena za spontano javljanje. Dakle, tri kratke stvari s moje strane. Zahvaljujem na vašim vrijednim komentarima koje ću prenijeti Dimitrisu i kolegama. Moj je dojam da imamo poprilično širok konsenzus što se tiče pitanja odgovornosti. Tu mislim da vrlo brzo možemo pronaći konsenzus, a isto tako smatram da bismo u tome trebali biti što je konkretniji moguće i ukoliko se unutar Europskog parlamenta paralelno na tome radi, mislim da će Dimitri biti više nego zainteresiran da uključi bilo kakve druge prijedloge o tome kako konkretnim učiniti ovo pitanje odgovornosti. Što se druge dva aspekta tiče, postoji određena razina neslaganja, drugačiji naglasci na to koliki dio kreditiranja EIB-a bi trebao ići mm, u koje zemlje. Moje razumijevanje stajalište izvjestitelja da on nije za neke fiksne kvote ili financiranje projekata koji se u krajnjoj liniji ne isplaćuju, već da on smatra, kao što je komisija već naznačila, da postoji mnogo veći efekt multiplikatora u zemljama gdje postoji nedostatak likvidnosti i gdje je razina nezaposlenosti mnogo viša, tako da postoji veći kapacitet, prostor za rast. I naravno svaki od tih projekata bi trebao biti održive naravi i na to je na izvjestitelju da s vama bilateralno raspravi kako možemo naći zajednički jezik što se tiče ove teme. A što se tiče komentara o četvrtom stavku, proslijedit ću to izvjestitelju koji će to, vjerujem, razmotriti e, i ukoliko je potrebno e, drugačije to sročiti. Osim toga, stalište izvjetitelja o javno-privatnim partnerstvima je da ukoliko su ona skuplja poreznim obveznicima, da nisu alternativa javnim investicijama, a javne investicije on e, doživljava kao mogućnost da se to financiranje upotrebi za stabilizaciju gospodarskog okruženja. No vjerujem da ćete imati dosta vremena za raspraviti to s njime, tako da vam vama još zahvaljujem na razumijevanju što kolega danas nije mogao biti s nama. Hvala vam rok za podnošenje amandmana 28. listopada, razmatranje 20. 11. 12. glasanje na istom zasjedanju i glasne na plenarnoj u ožujku. Ovime završavamo današnji sastanak, sljedeći se održava u ponedjeljak 9.11. od 15 do 18.30 i utorak 10. od 9 ujutro, a taj dan popodne u 15 imat ćemo sastanke sa gospodinom Dajzlblumom i drugima. Hvala vam.